Prezentacija predstavljanja paketa proširenja za 2015. To će nam predstaviti povjerenik Johannes Hahn. Mislim da komisija sa ovim novim pristupom, motornim pristupom, ja bih rekao, je uvela eh, veću jasnoću u ovaj pristup, što mislim da je dobro. A to tako trebaju ocijeniti i kandidati e, za pristupanje, da to uzmu kao naznake što trebaju učiniti kako bi omogućili sve preduvjete za pregovore o pristupanju. Moramo E, naravno shvatiti da ovo nije prvo izvješće, ovo izvješće Johanesa Hana, ali mislim da ovaj pristup koji je ovdje predstavljen predstavlja pravi napredak. Mi danas e, shvaćamo da to, taj proces proširenja je suočen i sa teškim problemima u našem susjedstvu. Problemi s izbjeglicama predstavljaju dodatni pritisak no, isto tako mogu reći da je ispravno da je e, taj proces proširenja treba biti odvojen od tih pitanja, jer ako proširenje funkcionira, ono mora funkcionirati neovisno o vanjsko-političkom okruženju i treba se e, osigurati pridržavanje pravila i stoga vas molim da shvatite da međunarodne situacije ne bi trebale voditi e, tome da se ovdje daju neki popusti. Znači, u svakom slučaju mislim da moramo, e, mora svako biti suglasan s time da se ovaj postupak provede jer postoje tu gospodarski uvjeti i trgovačka pitanja, mnogo tehničkih pitanja, naravno i pitanje funkcioniranja demokratskih institucija, pravne države, temeljnih prava i ljudskih prava. Sve su to pitanja od ključnog značaja i tu je parlament uvijek polagao veliku važnost na ta pitanja i na tome će inzistirati u procesima proširenja. Sad ću zamoliti povjerenika da predstavi svoje izvješće, zahvalit ću mu što je to i moguće tako iz e, vremenskog e, motrišta da i da se drži tih pravila da se prvo obavijesti parlamenta, tek onda javnost. Jer u ovim e, pitanjima E, svakako treba na ova pa neka i tajna pitanja gledati iz e, motrišta toga da parlament doista tu ima e, prerogativ, odnosno ima pravo čuti te stvari prvi. Moj prijedlog, jer budući da očekujemo velik broj javljenja za riječ, Pozdravljam ovdje i kolege iz nacionalnih parlamenta koji su djelomično već došli ili će tek doći. Danas ćemo ovdje raspravljati cijeli dan i rekao bih da koordinatori, izvjestitelji u sjeni i svi, svi koordinatori u prvom redu imat će po dvije minute, a nakon toga ćemo imati raspravu e, gdje će svako dobiti minutu i pol ili minutu kako bi što veći broj kolega mogao uzeti riječ jer nemamo tako puno vremena za ovu točku dnevnog reda. Gospodine Han, imate riječ. Hvala vam. E, predsjedniče, hvala i na preciznom sažetku naših načela. A sada ću prijeći na engleski. Uvaženi zastupnici, e, prije svega želim dobrodošlicu e, predstavnicima nacionalnih parlamenta. Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu predstaviti e, paket proširenja. Napokon. I drago mi je da se to događa na sastanku odbora za vanjske poslove u prisutnosti predstavnika nacionalnih parlamenta. To je doista sredna koincidencija prošle godine u rujnu tijekom saslušanja u parlamentu rekao sam da neće biti e, odgađanja e, proširenja. Europska perspektiva je nikad nije bila važnija. Također sam htio intenzivirati naše e, predpristupne aktivnosti s našim predpristupnim partnerima. Intenzivno smo surađivali s našim partnerima zadnjih mjeseci. Komisija im je pomagala da se pripreme za brojne izazove koji su ispred njih i e, pomagali smo im da se suoče sa različitim krizama. Izbjeglička kriza je samo pojačala potrebu za suradnju sa zemljama jugoistočne Europe i to je u interesu europske e, stabilnosti proširenje dovodi do različitih konkretnih rezultata uključujući demokratske reforme. I time se isto tako osnažuje stabilnost u našem susjedstvu. Stoga politika proširenja i politika susjedstva nije nešto što se međusobno isključuje, već osnažuje. E, paket proširenja sadrži e, niz različitih novih elemenata. Prvo, kao i prethodnih godina kada je novi strateški dokument usvojen, kao što se to čini svake godine, e, da, danas predstavljamo strategiju za iduće četiri godine mog mandata. Nadalje, osnažili smo dodatno osnovu za procjene u izvješćima o napretku zemalja. Isto tako smo osigurali puno jasnije smjernice zemljama oko toga na što se trebaju usmjeriti u godinama ispred nas. I koje e, jasnije su e, navedene obveze koje moraju ispuniti da bi e, zadovoljile uvjete za članstvo. Pravila su usklađenja i svaka zemlja sada može vidjeti e, kakvo je njihovo stanje u pojedinim područjima. Na taj način se povećava transparentnost. Samim time je situacija lakše i za građane i za e, civilno društvo. Oni lakše mogu pratiti provedbu reformi. Vidjet ćete da smo ovaj novi pristup e, primijenili za, u, brojnim područjima koja su vezana uz ključne reforme. Treba se snažno sredotočiti E, na načelo e, da ove temeljne stvari treba ostvariti e, najprije u ovom procesu proširenja. To je politika ove komisije. I dalje ćemo se usredotočiti na vladavinu prava, jer je to od ključne važnosti. To uključuje reforme pravosuđa, borbu protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije. Snažan naglasak stavljen je na temeljna prava, uključujući slobodu izražavanja i borbu protiv diskriminacije prije svega diskriminacije za i zajednice. Također je naglasak stavljen na funkcioniranje demokratskih institucija i reformu javne uprave. Zatim gospodarski razvoj i jačanje konkurentnosti. To također predstavlja temeljni stup osim ovih temeljnih elemenata. Osim toga, e, treba reći da gospodarski razvoj i vladavina prava su e, dvije strane istog novčića. Time se naglašava važnost regionalne suradnje i e, time bismo, u tom smislu bismo se htjeli usredotočiti na E, program za povezivanje i to u okviru e, berlinskog e, programa i dijaloga Balkan 6. Kad je, dakle, želimo osnažiti suradnju sa širom regijom, jer je to hitno potrebno kako bi se riješio problem migrantske krize, kako se, bismo vidjeli koji su to ljudi kojima je potrebna zaštita, pomoć, a da se istovremeno zaštite za granice i unište krijumčarske mreže. Komisija pruža značajnu potporu za stvorenje ovog cilja. Uvaženi zastupnici, dopustite da istaknem glavne značajke iz paketa za proširenje za ovu godinu e, u području e, Zapadnog Balkana. E, Crna Gora je otvorila osam pregovaračkih poglavlja zahvaljujući napretku postignutom u području vladavine prava i jačanja institucionalnog okvira. Međutim, rezultati postignuti u borbi protiv korupcije i um, organiziranog kriminala su i dalje ograničeni. E, to je nešto što sada treba postati um, zapravo fokus njihovih napora. Također, Eh, je potreban konstruktivan i uključiv dijalog između vlade i oporbe. Dijalog koji se treba odvijati u parlamentu. Eh, to je tim hitnije s obzirom na recentno događanje u zemlji. Samo na taj način oni mogu pronaći eh, najbolji način naprijed. Srbija se približila otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja. Uvjeren sam da se to može načiniti na e, međuvladinoj konferenciji do kraja ove godine. Srbija je isto tako postigla neke ključne dogovore s Kosovom i vrlo je konstruktivna u regionalnoj suradnji sa susjedima. Istovremeno je Srbija e, počela provoditi ambiciozan plan gospodarskih reformi. Srbija se suočava sa velikim priljevom, rekordnim priljevom izbjeglica i to čini relativno dobro. Očekujemo da se odlučno krene dalje s reformama, prije svega u području pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. U području slobode izražavanja, borbe protiv diskriminacije, reforme javne uprave i gospodarstva. Jednako je važno zadržati istu razinu predanosti kako bi se e, postigao dalji napredak u normalizaciji odnosa s Kosovom. Višegoslavenska republika Makedonija ima dosta visoku razinu usklađenosti zakonodavstva. Međutim, pokazalo se da je politički sustav dosta ugrožen zbog političkog miješanja i korupcije. U lipnju je olakšan politički sporazum gdje su sudjelovali gospodin Kukan i gospodin Weigl. I uvjeren sam da je to najbolji način da se e, dohine sadašnja politička kriza. Politička kriza, e, politički e, lideri moraju biti svjesni e, koji su to prioriteti, hitni prioriteti u provedbi reformi. Također je potrebno dovršiti reformu Ohridskog sporazuma. Potrebne su dodatne mjere za jačanje povjerenja između etničkih zajednica. U svjetlu napretka postignuta do sada, e, provedba Lipanskog sporazuma je bitna, pa e, komisija razmatra otvaranje pregovora s bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom, pod uvjetom da se provodi lipanski e, sporazum i e, pod uvjetom e, da se hitno počne provoditi reformske mjere. A dalje ćemo se time baviti nakon parlamentarnih izbora u proljeću iduće godine. Kad je reč o Albaniji, oni postižu značajan napredak u rješavanju prioriteta koji su bitni za pristupanje. Međutim, e, više je potrebno napraviti u pogledu vladavine prava, prije svega u pogledu reforme pravosuđa, te je postupno potrebno postići rezultate u, pogledu borbe protiv kriminaliteta, organiziranog kriminaliteta i korupcije. Treba osigurati zaštitu temeljnih prava, e, treba osigurati zaštitu imovinskih prava, a isto tako osigurati sudsku zaštitu imovinskih e, prava za osobe čija je e, imovina bila nacionalizirana tijekom komunističkog režima. UN-ova inicijativa iz prosinca iz 2014. godine dovela je do, odnosno e, ono što je Europska unija odlučila u prosincu 2014. godine dovela je do mogućnosti za e, postavljanje podloge za provedbu institucionalnih reformi. Pozdravljamo programe reformi koje su započele u li, li, lipnju. Čini se da su na dobrom tragu. Isto tako, mislimo da je pravosuđe um, pravo mjesto gdje se trebaju rješavati e, nacionalna pitanja vezana uz pravosuđe. Isto tako očekujemo koordinaciju politika na svim razinama. E, kosovska vlada je nedavno donijela vrlo teške odluke, uspostavljene su posebna sudska e, vijeća, a isto tako su u kolovozu posegnuti važni sporazumi sa Beogradom. Međutim, pol, e, politično, šestomjesečno političko stagniranje nakon izbora je odgodilo određene reforme. Kosovo se i dalje treba jako se na provedbu svojih reformi. E, potpredsjednica Mogherini je s Kosovom potpisala e, ugovor o pridrživanju i stabilizaciji 27.10. E, s Kosovom. Veselim se što će parlament dati svoju suglasnost i što će omogućiti da sporazum o stabilizaciji pri pridruživanju što prije e, stupi na snagu. I na kraju Turska ima dosta problema, odnosno izazova, što se pokazalo i u e, sadašnjoj e, izbjegličkoj krizi. Turska pruža pomoć, humanitarnu pomoć, više od 2 milijuna izbjeglica iz Sirije i Iraka upravljanje migracijama je nešto o čemu smo ja i e, gospodin Timmermans pregovarali. Međutim, ne radi se samo o migraciji. Mi e, i dalje osnačujemo našu suradnju u svim područjima zajedničkog interesa. Vanjska politika, borba protiv terorizma, energetika, trgovina i gospodarski odnosi. Komisija se nada da će doći dok da će završiti eskalacija E, sukoba u Turskoj i, da će se riješiti kurtsko pitanje. Isto tako pokazalo se da je ugrožena neovisnost sudstva, a ugroženi su i sloboda okupljanja i izražavanja. E, dolazi do zastrašivanja novinara, novinskih medijskih kuća, te dolazi do blokiranja medijskih sadržaja. To je nešto što treba riješiti, to treba biti prioriteti i to je u interesu Turske. Snažno surađujemo s turskom vladom o ovim pitanjima. E, to je jako važno i nadamo se da će razgovori o pitanju Cipra isto tako dovesti do napretka u pregovorima s Turskom. Iduća godina biti će važno razdoblje za zemlje koje su uključene u proces proširenja. Njima je rečeno što trebaju napraviti e, u godinama koje su pred njima. Sve zemlje moraju ostvariti reformske e, rezultate. i mi ćemo nastaviti e, bilateralne razgovore sa svim zemljama koje sudjeluju u procesu proširenja. To će biti od ključne važnosti. I još jedan put hvala vam na dragocjenoj podršci koju ste nam pružili proteklih godina. A neki od vaših zastupnika bave se upravo pojedinim izazovima, specifičnim izazovima u pojedinim zemljama i daju doprinos rješavaju političke stagnacije u tim zemljama. Hvala. Hvala, a sada se javio kolega Preda koji je koordinator EPP-a i e, koordinator za Bosnu i Ima dvije minute. Hvala. Ako sam dobro razumio, prvo ću govoriti kao koordinator, a nakon toga ćete mi dati riječ da nešto kažem kao, koordin, kao izvjestitelj. Sada ću govoriti kao e, koordinator. I prije svega bih htio čestitati Johane Suhanu na e, donošenju ovog e, paketa proširenja. O, ovo je prvi takav zadatak i moram reći da je vaš pristup vrlo dokumentiran i uravnotežen. E, kontekst donošenja ovog paketa nije baš idealan, imamo izbjegličku krizu, e, odvijaju se sukobi, veliki sukobi u našem susjedstvu i treba odgovoriti na odgovarajući način. E, politika proširenja je kao što je navedeno u strateškom dokumentu, je nešto što dovodi u pitanje sigurnost i stabilnost Europe. I to je posebno tako zbog izazova koja sam naveo. Tijekom kongresa u Madridu je naglašena privršenost uspjehu ove politike, europske politike. I želimo razvoj europskog duha u um, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama. Mi smo preuzeli E, odgovornost u e, stabilizaciji kontinenta. Želimo promovirati demokraciju ljudska prava i e, primat ljudskih temeljnih prava. Napredak svake zemlje u ostvarenju kopenhaških kriterija te providba potrebnih reformi odredit će trenutak kada će ući u Europsku uniju. Kad je riječ o novoj metodologiji koju primjenjujete, to je nešto što je više puta tražio Europski parlament, a to će sasvim sigurno doprinijeti jasnoći procesa proširenja. A to će pomoći i građanima i samim državama da bolje razumiju taj proces. E, rečeno mi je da mogu nešto reći i o Bosni i Hercegovini. Hvala vam što ste mi to razjasnili. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, možete li molim vas ograničiti na dvije minute jer imamo samo e, sat vremena a svi koordinatori imaju uh, svima dan, da, su dane dvije minute, u protivnom drugi neće imati vremena reći što žele, a svima treba četiri ili pet minuta. Puno vam hvala. Dakle, situacija ove godine je bolja jer je izvješće o napretku te zemlje bolje nego prije. Ono što sam ja primijetio je da je došlo do regresije samo u jednom području, a to je sloboda izražavanja. To nije samo detalj. E, to što sloboda izražavanja nije osigurana, nije sitnica. Međutim, e, svejedno svejednom mislim da e, je došlo do određenog napretka, do angažmana svih političkih snaga. E, došlo je do stupanja na snagu e, SSP-a e, u lipnju i jako je bitno je da se taj pozitivan trend nastavi, te da se provedu reforme. Nema prečita za članstvo u Europskoj uniji. Isto tako zabilježena je politička nestabilnost koja može predstavljati prepreku za pre provedbu pojedinih reformi. I kraju bih htio reći da su izvori e, te političke nestabilnosti e, otklonjeni e, promjenama u federalnoj vladi, odnosno vladi federacije. Kad je riječ o samoj kandidaturi, imam pitanje za gospodina Hana, a to je da su određene političke snage e, zatražile e, da im se odgovori na pitanje kandidata, o kandidaturi. E, pokušao sam to reći, ali molim da molim druge kolege da to ne naprave, jer inače će samo koordinator izvijestili uzeti cijeli sat. Molim vas da se prilagodite tom vremenu koje imate. Gospodin Halit ima riječ koji je istovremeno koordinator i gospođa Piri e, zajedno sa temom Turske. Try respect the speaking time. Uh, firstly, I just Prvo želim reći da žalim što kasnimo u objavi izvješća ove godine. Zahvaljujem povjereniku Hanu na privatnim raspravama i hvala što ste došli u parlament i predstavili izvješće koje nam je tako važno. No, postoje uvijek izbori u ovoj ili onoj zemlji i naša sposobnost da ne kažemo nešto unaprijed o turskim e, izborima i nešto o, političko, o unutarnjoj politici u Turskoj ako ne učinimo nešto, mislim da ćemo to požaliti. E, ja, mi podržamo opći pristup u paketu, uključujući ocjenu svih zemalja. E, treba utvrditi da e, ovdje došlo do nazadovanja. Jako je bitno to naglasiti u izvješću Isto tako je potrebno da prepoznamo ono što je rečeno o izbjegličkoj krizi. E, ta kriza e, ne smije narušiti proces proširenja Europske unije. E, sa izbjegličkom krizom moramo se baviti u njezinim okvirima, ali isto tako se moramo pa-, baviti i procesom proširenja liberalizaciju viza možemo osigurati samo ako su zemlje to zadržale, e, zaslužile. Poglavlja 23 i 24 su izuzetno bitna i tu bih e, svakako naglasio Tursko i, Makedon, i bivšu Jugoslavijsku republiku Makedoniju. E, dakle, ako ako e, trebamo ponuditi i novi novac za određene e, instrumente u okviru predpristupne politike, a ne samo preraspodjeljivati stari novac jer e, ćemo na, tako, na taj način ako samo se oslonimo na već dodijeljena sredstva ugroziti koheziju između izbjeglica i domaćih zajednica u situacijama koje su e, kratkoročno gledano već e, i onako nestabilne. Moramo biti pažljivi da ne provociramo e, takvu situaciju. Ja pozdravljam e, prvi paket proširenja e, i socijaldemokrati ostaju i dalje opredeljeni prema procesu proširenja i žalimo ako se čini da je taj proces usporio. E, naši e, pregovaračka poglavlja će se otvoriti ove godine sa Srbijom. Početak e, rasprava kreće i sa Albanijom sljedeće godine. Mislim da je zamah tog procesa jedan važan kriterij tog procesa proširenja i potičemo vas da to sljedeće godine svakako pokrenemo. E, želim pohvaliti e, i e, vodstvo u odnosu na pitanja Turske, koja, ta pitanja su bila izuzetno teška prošle godine. Moj, klub zastupnika je podržavao Tursku, uvijek Tursku integraciju u Europsku uniju. Mi pozdravljamo otvaranje novih relevantnih pregovaračkih poglavlja i smatramo da je Turska ključni partner u suočavanju s migracijskom krizom i u odnosu na rješavanje krize u Siriji. Moje pitanje gospodinu Hanu o Turskoj danas jest e, koja poglavlja imate ambiciju otvoriti u odnosu na Tursku u nadolazećim mjesecima i koji su izgledi e, da se u odnosu na poglavlja 23 i 24 postigne sporazum u Europskom vijeću. Evo kolega i ovo je bilo skoro četiri minute to znači e, da će i drugi kolege e, tražiti toliko vremena, to znači da drugi zastupnici sigurno e, neće moći doći do riječi, ali evo, takva je situacija. Kolega Teno koji je nadležan i za, Crnu, Hvala vam. ECR je i dalje zagovornik proširenja Europske unije, no smatramo da će to sada neko vrijeme trajati i Mislimo da to ne možemo e, promatrati kao nekakvi uobičajene procese s obzirom da je Europska unija e, zapravo suočena sa jednom velikom egzistencijalnom krizom i sada uza sve probleme imamo i veliku migracijsku krizu i ti migranti pa i E, ekonomski migranti ne dolaze samo iz Sirije, već dolaze iz zemalja kao što su Afganistan, Pakistan, Eritreja, Nigerija, Podsaharska Afrika i slično. Ali čak i iz država članica i kandidatkinja, recimo Albanija je četvrta na listi izbjeglica. Ja ne mogu sada ulaziti u sve e, zemlje, ali ja sam stalni izvestio za Crnu Goru. Crna Gora jest otvorila sva poglavlja no premijer je stavio nedavno veliki pritisak na vladu i e, tijela kaznenog progona, no Crna Gora kao i brojne druge zemlje Zapadnog Balkana i dalje je suočena s velikim izazovima u smislu neovisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta i to je izazov i u odnosu na druge susjede kao što su Srbija, Kosovo i tako dalje. E, slične e, prijetnje stabilnosti prijetili su i Makedoniji e, i Makedonija također treba provesti političke reforme koje su koje je pokrenula trojka i zaslužuje otvaranje pregovora što je naravno nešto što se preporučilo, ali nisu do sada pregovori otvoreni što ugrožava stabilnost među zajednicama koje su sastavne dio te zemlje. Što, da se vratim i na Tursku, ona je problematična. U proteklih mjeseci svjedoci smo kršenja ljudskih prava e, i e, postupaka prema novinarima, ugrožavanja pravosuđa i uloga e, Turske gdje se tvrdi da podržava džihadističke skupine u ratu u Siriji. Međutim, Turska i dalje ostaje važan subjekt, važan partner i nadamo se da će ona sada odigrati konstruktivnu ulogu u rješavanju pitanja dugo, dugoročnog problema sa Ciprom. Moje pitanje je povjereniku Hanu nakon posjeta e, kancelarke Merkel i tako dalje jest e, da se e, vrate, vrate ti ljudi koji su ekonomski migranti da se vrate na turski teritorij. Ja ću se pokušati držati e, vremena koje ste nam dali. Bez sumnje izvješće Europske komisije u usporedbi sa proteklim godinama je nastalo u vrlo dramatičnim okolnostima kada govorimo o e, pristupanju zemalja Zapadnog Balkana. Proširenje Europske unije u ovom trenutku nije popularno pitanje. E, u svakom slučaju mnogo manje popularno nego što je to bilo u prošlosti kada se činilo da se u Europi ostvaruje samo napredak i da ne postoje granice. Ja bih e, želio zahvaliti povjereniku na njegovom angažmanu i na nastavku e, politike proširenja Europske unije. Vjerujem e, da je on uključio sve probleme u to izvješće i zahvaljujem mu zbog toga. Jedan od elemenata koji su jako obilježili ovu raspravu je definitivno izbjeglička kriza i posljedice te krize u zemljama Zapadnog Balkana. Točno je da zemljama duž balkanske rute moramo e, izraziti i naše poštovanje, jer za te zemlje je to bio velik izazov. Situacija je bila doista teška vrlo je lako e, kritizirati, mnogo jednostavnije kritizirati nego razumjeti njihov položaj. I to su zemlje koje su u lošoj gospodarskoj situaciji, a uz to se dolazi još jedan aspekt. A to je geostrateški položaj u europskom susjedstvu. To je jako bitno za zemlje kandidatkinje. Ako, e, jer geostrateški položaj u susjedstvu e, ima utjecaja na naše stavove e, oko proširenja. Želio bih naglasiti sljedeće. Što se Makedonije tiče, vrlo je važno da Makedonija preuzme sve obveze koje proizlaze iz sporazuma iz Pržena vrlo je važno i da komisija odradi svoje zadaće. Povjerenik e, je dao uvjetno, uvjetni pristanak na e, proširenje te zemlje. povjerenik Han koji predstavlja izvješće, e, mislim da prvo trebamo e, izreći činjenicu da cijelo to kašnjenje je namjerno. Europska unija čini se da nije iskrena u odnosu na Tursku. Iza zatvorenih vrata govorite da neće biti pristupa, a javno e, upravljate tim pitanjem na način da prikazujete da postoji mogućnost E, pristupanja. S druge strane, Turska ne razumije cijelu tu igru. Ja imam e, godine provedene u politici i, i mislim, imam dojam da u politici trebamo biti iskreni u svojim odnosima. Trebamo reći što osjećamo, što vjerujemo, a ne pokušati diplomacijom postići druge ciljeve. Što se tiče izbora u Tursku, ja sam bio u Albakiru, pratio sam izbore i moram reći da je ispred svakog glasačkog mjesta e, bio tank i naoružene postrojbe. A to nije okruženje za izbore. Što se tiče pitanja kuda, Europska unija treba biti jasna. Turska, siguran sam, ne želi rješenje kurdskog problema, već pokušava zaustaviti svaki e, napor oko slobode i prava Turaka. Gospodine Han, vi ste spravo rekli da rješenje ciparskog problema bi moglo dati poticaja nastojanjima Turske oko pristupa. E, ne, smijemo, ne možemo otvoriti određena E, poglavlja bez rješenja ciparskog problema jer nećete pronaći ni jednog ciparskog političara koji će se suočiti sa težinom otvaranja tih poglavlja ako ne postoji e, solidan postupak za rješenje ciparskog problema. Hvala. Um, sehr geehrter Herr Kommissar, Poštovani povjereniče, poštovani predsjedniče odbora, e, prvo moram izraziti svoje čuđenje. E, doista sam začuđena da mi praktički da nemamo vremena, imamo tako malo vremena e, kako bismo raspravili o izvješćima o napretku tolikog velikog broja zemalja. Mislim da s obzirom na situaciju u zemljama u kojima o kojima govorimo da to uopće nije e, primjeren postupak i ovo kratko vrijeme e, rasprave e, pokazuje isto da je potpuno pogrešan postupak odabran da se predstave ta, ta izvješća. Hvala. željela bi prvo dovršiti svoje što sam htjela reći. Izvolite. Što se tiče situacije na Balkanu, nakon što sam prošli tjedan putovala u Makedoniju i e, čula e, izvješća kolega iz drugih balkanskih zemalja, meni u mojoj ocjeni nedostaje jasna ocjena toga da cijela ta laissez-faire politika Europske unije proteklih godina uzrokuje veliki, velike frustracije među građanima tih zemalja kandidata. Skeptičnost prema eh, europskom procesu pristupanja je nešto što eh, u svakom slučaju raste i meni u u ovoj prezentaciji E, dokumente o izvješću smo dobili tek, e, tek jutros, znači kasnije nego neko novinari. Cijeli taj uvod od jutros e, meni u tome nedostaje s vaše strane jedna izjava o tome kako želite pristupiti to, tom, tom skepticizmu i razviti jednu e, e, europsku strategiju koja će biti usmjerena na razvoj e, ravan europskim zemljama, borbu protiv korupcije i poštivanje temeljnih vrijednosti Europske unije kao što je sloboda tiska, pluralitet i tako dalje jer u većini zemalja o kojima ste govorili na Balkanu te se stvari nisu u dobroj situaciji što se Turske tiče, ja bih tu imala pitanja i to je nešto o čemu treba raspraviti. Da li će to što se sada e, događa u prvoj liniji ima veze sa izbjegličkom krizom ili je to povratak na procese pregovora sa Turskom? Ja sam mišljenja ako e, i to izvješće koje sam čitala u novinama je tako kritično po pitanjima temeljnih prava i demokracije da naravno tu morate reći kako kako namjeravate otvoriti e, te pregovore i kako se to e, kako se to podudara sa blokadom. Gospođo Han, ja vas moram sad zaustaviti. E, važno pitanje je i pitanje što što se može postići sa europskom pomoći. Gospođo Hajms. I vi, ste, I vi se morate držati vremena od dvije minute. Broj dva. Mi ovdje imamo raspravu, odnosno izvješće povjerenika na uobičajen način. Povjerenik koji je evo, pristao čak i odgoditi svoje putovanje kako bi e, danas ovdje bio. To je uobičajeni postupak kakav uvijek imamo i koji služi toj e, svrsi. Ako imamo opsežnu raspravu o temi, onda imamo izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni, raspravu i tako dalje. I već smo e, toliko puno puta raspravljali o ovim temama, prije, znači to, to radimo prije e, plenarnih sjednica, prije odlučivanja o izvješćima. I mislim da danas nije e, svrha da finalno ocjenimo sve te procese proširenja Možda neke stvari možete samo primiti na znanje, a ne pokušavati unijeti izbrku u stvari. Gospodin Kan, sljedeći. Hvala. Ako govorite e, o proširenju e, paketa e, i i ako to upišete u pretraživače vi ne možete zamisliti koje stranice se sve pojavljaju. Ja sam uvijek iznenađen da E, lekcije Europske unije o demokraciji e, slušamo uvijek, a mislim da i mi sami moramo prakticirati ono što propovjedamo, a ne biti kolonijalisti. Prije nego što e, dodamo više teritorija Europskoj uniji, mislim da sami moramo biti sigurni da provodimo ono što propovijedamo. Ovo su naporna i nestabilna vremena, povećanje tenzija sa Rusijom, politike oko koje postoje veliki sporovi. U svakom slučaju e, e, proširenje e, Europske unije će intenzivirati i odnose između Europske unije i Rusije. Naime, to proširenje uzrokuje nenamjerne teškoće i Rusiji i predstavlja izazove naše sposobnosti da izgradimo tržišno gospodarstvo. E, vi govorite o mirnoj Europi, no bojim se da brojne politike su zapravo samo neka vrsta provokacije koja to zapravo ugrožava. Što se tiče Turske, s njom imamo odnos u okviru NATO-a, e, no e, Znamo svi situaciju sa slobodom e, tiska, sa kurdima. E, mi smo, e, mislimo da je obećanje članstva u Europskoj uniji i Turskoj velika greška, jer samo 8% turskog teritorija je na europskom kontinentu i Turska ne odgovara europskim idealima. Koncept e, Europske unije do e, granice Iraka i Sirije je nešto što me zaista straši. Hvala. Merci, monsieur le président. Je vais à mes minutes. Hvala, ja ću se držati zadanog vremena, dvije minute. Prije svega, moram reći, gospodin povjerenik mi je dosta simpatičan. Ja sam i dalje konzervativan, kršćanin. I ono što ću vam reći neće vam se svidjeti. Vaša politika je neuspješna iz različitih razloga. Prije svega, a, zato što najprije smo govorili idemo naprijed, idemo da, na, naprijed, a onda sada govorimo proširimo se, proširimo se, a idemo prema provaliji. Vidimo što se dogodilo e, kada se pojavila gospodarska kriza i sada kada se pojavila migracijska kriza. Vaša politika je neuspješna u pogledu demokracije i prava, jer kao što zna, kao što vidimo, mafijaški sustavi u tim zemljama e, su sve jači, a ono što je još gore, što su oni zapravo uspostavljeni zbog vaše politike. Vaša politika je isto tako neuspješna, zato što, nažalost, zato što ona zapravo e, dovodi do kraja, uništava e, tu nesretnu Europu. I e, trebamo jasno afirmirati politiku koja bi dovela do toga da vi nemate da vi to ne radite. Kad pogledimo što se događa s Rusijom, kad ta politika čvrstoće je politika koja nam je potrebna da bismo se borili protiv organiziranog kriminala, a vi takvu politiku ne vodite. Jer ja sam i dalje civilizacijski i kulturno europljanin, ali to je nešto što sam morao reći. Wir sollten jetzt mit hvala. Mi e, trebamo sa Rusijom organizirati novu jaltu kako bismo Europu doveli u red. Ako sam vas dobro razumio. Gospodin Mekelister za Srbiju. Thank Hvala vam. Ja sam izvjestitelj za Srbiju i zahvalio bih povjereniku Hanu što nam je predstavio ovaj paket o proširenju. I htio bih također čestitati povjereniku na odlično odrađenom poslu otkako je preuzeo ovu dužnost. Smatram da je nova metodologija pozitivna. Ovi izvještaji nemaju strategiju dakle hvaljenja i kuđenja, već se jasno identificiraju točke kojima se zemlje moraju dodatno posvetiti. Još bih to do jedan komentar kao izvjestitelj za Srbiju. Znam koliko je važno za Srbiju da otvori prve prva pregovaračka poglavlja i smatram da bi ta poglavlja trebala biti otvorena što skorije. No, onoga dana kada se otvori prvo poglavlje, to će biti dan kada će početi pravi posao. Uvjeren sam da je Srbija na dobrom e, putu prema Europskoj uniji, no mnogo toga ovisi o samoj Srbiji. Povjereniče Han, mene zanima koji su sljedeći koraci u slučaju Srbije i hoće li pregovaračka poglavlja biti otvorena do kraja ove godine? Hvala eh, predsjedniče povjereniče. E, meni se čini, iako je to, kažete da je običajna sjednica, ali šteta da imamo samo sat vremena, jer e, mislim da ipak nije, jer nekoliko puta se pomicao i termin ove sjednice, to su signali koji mi se ne čine dobri. O Albaniji samo dvije rečenice. Mislim da reforma pravosuđa je prioritet broj jedan u sljedećih pola godine E, pravila igre zajednički sa, e, treba uvesti zajednički sa velikim strankama i pobrinuti se oko toga da se to provede. Prije jedne godine smo kolega Kukan i ja bili u e, Tirani i govorili smo o kriminalizaciji ili kako već to želimo zvati moj osjećaj je da ovaj tjedan sa dvije velike e, stranke ćemo imati razgovor koji će, nadam se, voditi do toga da e, se ta tema može zaključiti e, u, u, u tim zemljama i da smo blizu tog rješenja. Hvala zeitlich noch Das Sada još dajemo riječ gospodinu jedna i pol minuta. Hvala lijepo predsjedniče. Gospodine povjereniče, e, na početku bih citirao vašu rečenicu kriza je samo pojačala potrebu suradnje sa zemljama Zapadnog Balkana. Podržavam. U tom smislu razumijem i novu metodologiju ocjenjivanja zemalja kandidatkinja i aspirantica za članstvo u Europskoj uniji. Taj novi pristup cijeloj ovoj problematici je na neki način, govorimo o novom pristupu, već prisutan u odnosu Europske unije prema Bosni i Hercegovini od prosinca 2014. godine. Pored vidljivog napretka u nekim područjima i stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, trebamo se ipak osvrnuti i na neke probleme. Nažalost, prije nekoliko dana u Sarajevo smo se suočili sa problemom koji se može javljati u budućnosti. Novoj suradnji Europske unije i Bosne i Hercegovine trebalo je dodati i parlamentarnu dimenziju formiranjem zajedničkog parlamentarnog odbora. Međutim, u tome nismo uspjeli. Zbog otpora dijela delegacije Bosne i Hercegovine, odnosno njenog parlamenta, koji inzistirao na primjeni poslovnika važećih u njihovom parlamentu, a koji je izraz dejtonskih pravila, odnosno traženja kvalificirane većine na temelju etničkih odjela. To naravno nismo mogli prihvatiti. Bez poslovnika nismo mogli raditi na preporukama, a što je naš susret ostavilo bez rezultata kojeg je javnost očekivala. Gospodine povjereniče, uskoro će biti održani prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje. Volio bih da na tom sastanku bude riječ i o ovom problemu kako bi se takve blokade u buduće ispriječile. Hvala lijepo. Thank <clears throat> In fact, uh, Hvala vam. Politika proširenja Europske unije zapravo znači i vjerodostojnost europske vanjske politike. Moramo pomoći ovim zemljama na putu prema Europskoj uniji. Stoga to je tekst vjerodostojnosti za, test vjerodostojnosti za sve nas. Primijetio sam iz vašeg izlaganja jutros da je korupcija spomenuta kao dugotrajan i veliki problem za svaku od ovih zemalja, za svaku zemlju kandidatkinju ili potencijalnu kandidatkinju. To znači da bez učinkovite borbe protiv korupcije ne možemo očekivati napredak u zemljama koje se žele pridružiti Europskoj uniji. Moje pitanje za vas, što bismo još trebali učiniti kako bismo osnažili borbu protiv korupcije u tim zemljama i učinili da zemlje budu spremne za ulazak u Europskoj uniji? Drugo pitanje se odnosi na jačanje administrativnih kapaciteta u svim institucijama. Vidim se veću potrebu da se komisija preciznije i pojedinačno koncentrira na svaku od tih zemalja kako bi e, svaka zemlja dobila mm, pravovremen i pravilan savjet za svoj slučaj. Stoga, što bi se trebalo učiniti za izgradnju kapaciteta u zemlja, tim zemljama kako bi sve primreme, pripreme bile što usklađenije moguće? Das nächste das Wort Frau Valero. gospođa Valero. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag har eh, följt Turkiet lite mer än de andra länderna. Ja sam pratila situaciju sa Turskom više nego mm, druge zemlje i razmišljam o ovom nesretnom miksu između tema eh, izbjegličke krize i politike proširenja. S jedne strane govorimo da želimo podržati ljudska prava, a s druge strane kažemo ako vi uzmete izbjeglice koje mi ne želimo, onda nas neće toliko brinuti poštivanje ljudskih prava u Turskoj. I voljela bih da povjerenik to malo polje objasni. Eh, isto tako čuli smo i navode o navodnim izbornim nepravilnostima i prijevarama. Mislim da bismo to trebali pomnije analizirati. Čak i ako je prebrojavanje glasova bilo eh, izvedeno u skladu s pravilima, cijeli taj proces do samog održavanja izbora nije bio eh, slobodan niti pošten. te nekoliko riječi o posredovanju u sukobu između Turske i Kurda. Zato što ako ne budemo riješili taj problem u skoroj budućnosti, bojim se da budućnost Turske i Kurdistana ne izgleda dobro. I hvala lijepa gospod predsjednik, gospod komisar, dragi kolegi. Hvala vam predsjedniče, povjereniče, kolegice i kolege iz nacionalnih parlamenta ovogodišnja izvješća prema njima e, zapravo moramo ih rješavati u teškom političkom kontekstu. Ja se slažem s onima koji tvrde da taj teritorij je postao još važniji. Ja podržavam svaki napredak u zemljama kandidatkinjama, no istovremeno žalim zbog frustracija e, koje proces proširenja ne podržava i ne jača. Uvjeren sam da e, se te frustracije mogu riješiti ako postoji politička volja. Ja ću predložiti da ukinemo metode koje ne vode nikakvom napretku, te da izaberemo put koji će dovesti do proširenja. Moramo osnažiti suradnju u regiji u smislu europskih vrijednosti i načela. Što se Makedonije tiče, drago mi je da je došlo do normalizacije uz pomoć Europske komisije i uz pomoć naših kolega želio bih da e, on dalje jača unutarnju političku koheziju i da se pomogne Makedoniji da se brže približi Europskoj uniji. Mislim da ne bismo trebali čekati sljedeće izbore i onda tek nakon izbora potaknuti neke stvari. Mislim da već sada moramo raditi na napretku. Hvala. Hvala vam. Predsjedavajući, gospodine povjereniče, hvala vam na detaljnom izlaganju novog paketa. Iskoristio bih ovu priliku da vam postavim nekoliko pitanja. E, najprije o procesu revizije europske politike susjedstva, budući da je i to u vašoj nadležnosti. Svi se slažemo o e, aktivnom partnerstvu i ti su nam ciljevi kristalno jasni. Cilj te politike je potaknuti razvoj modernih e, i naprednih zemalja u susjedstvu, te osnažiti našu vlastitu sigurnost i blagostanje. Znamo da susjedi susjeda ne bi trebali diktirati uvjete suradnje Europske unije sa svojim partnerima. Stoga sam bio iznenađen kada sam čuo informaciju o zajedničkom posjetu Komisije i Europske službe za vanjske djelovanje u Mosku. Na, po, u tom, posjetu, na po tom posjetu se razgovaralo o reviziji europske politike susjedstva. Ti će rezultati biti predstavljeni zemljama članicama nakon tek dva tjedna 18. studenog. Ako je to istina, e, znači li to da primjenjujemo pristup koji se temelje prvo, dakle najprije na Rusi, a drugo? Hoće li to utjecati na naše ambicije i nas i naših partnera? Bojim se da to nije najbolji E, način da ostvarimo naše ciljeve. Mislim da se ovo više vidi kao slabost. A slabost je ono što e, najviše ohrabruje agresiju. Molim vas ako možete to komentirati. Hvala vam. Thank you. Uh, uh, let me start by uh, the Hvala vam. Najprije bih zahvalio povjereniku Hanu na e, vrlo teškom poslu u ovim teškim okolnostima. Ja sam izvjestitelj u sjeni s kluba socijalista i e, demokrata i mislim da smo danas ipak u boljoj e, poziciji nego prošle godine. Danas znamo da građani Bosne i Hercegovine žele vidjeti napredak. E, politički lideri mm, su obećali mm, sveobuhvatne reforme koje će koje će osigurati stabilnost vlade i otvoriti nova radna mjesta. No sve će to ostati samo prazne riječi na papiru ako se nešto ne učini i moramo napokon riješiti e, mm, separatističke težnje koje su dominirale političkom mm, scenom u proteklih nekoliko godina. Valja insistirati na mm, uspostavi vladavine prava te osigurati slobodu medija. isto tako brine nas na dolazeći referendum u Republici Srpskoj. Sve to dovodi pod upitnik, sve to dovodi pod upitnik suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine a osim toga ne rješava brojne gospodarske i socijalne probleme s kojima se suočavaju njezini građani. Mi želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao dio Europske unije i moje pitanje vama je što će komisija učiniti kako bi unaprijedila sudjelovanje e, civilnog društva te transparentnost procesa reforme, te što mislite o referendumu kojeg je najavila Republika Srpska. Hvala vama, sada moram riječ dati povjereniku. Commissioner. Povjereniče, izvolite. hvala. Što se e, mene tiče, ja mislim da će biti još dosta mogućnosti da raspravimo o svim tim izvješćima i polazimo od toga da aktualnost tih izvješća sljedećim e, tjedana i mjeseci neće izgubiti na aktualnosti. Mislim da imamo još brojne mogućnosti za raspraviti o svim tim stvarima. Kao drugo, zahvaljujem predstavnicima nacionalnih parlamenta e, koji nisu stalni sudionici naših rasprava, no koji shvaćaju filozofiju proširenja i pregovora o proširenjima tu, to nisu zapravo pregovori, to bih ja rekao više da je proces i to vrlo svjesno, moram reći, proces u kojem se radi o tome da treba stvari provoditi održivo s odgovarajućim e, rezultatima. E, I ako gledamo primjerice korupciju u tim zemljama, Reći ću i na obrnut način, u svim tim zemljama postoji i zakonodavstvo koje u svakom slučaju odgovara europskim standardima. No ono čemu je ovdje, o čemu se ovdje radi je primjena, provedba tih zakona i u tom dijelu se moraju osigurati dokazi da ti zakonska regulativa ne samo da stoji strpljivo na papiru, već da se i provodi. A za to je potrebno određeno vrijeme. I zato mislim da je primjerenije govoriti o procesu, a ne samo o pregovorima. A to se odnosi na brojna područja, a posebno na područje temeljnih prava. Tu definitivno postoji potreba da se neke stvari nadoknade, to svi znamo i to se neće učiniti na način da se stisne prekidač, upali svjetlo i kaže e sada se poštuju temeljna prava. Znači to je proces koji treba temeljito dokumentirati. Na pitanje gospođe Hajms u odnosu na to kako e, tu u taj zamor e, riješiti zamor ovog proširenja ne samo među e, građanima i građankama Europske unije, već i tamo na licu mjesta. Pa mislim da se to može učiniti na način da se dokumentira u čemu je ta dodana vrijednost za pojedine građane i građanke u zemljama kandidatkinjama kada dođe do članstva u Europskoj uniji. Evo, mislim da jednostavno možemo naglasiti to poboljšanje životnih uvjeta, životnih okolnosti koje se odnosi na neke individualne e, perspektive, ali i na gospodarske perspektive. Pored prioritetnog fokusa na temeljna prava, tu imamo i gospodarski razvoj tih zemalja koji je od tako ključne važnosti. Jer samo ako mogu razviti gospodarsku perspektivu, onda mogu razviti i potrebu, odnosno stav e, tih građana da ostanu u tim zemljama, a ne da odu iz njih. Jer u pravilu upravo oni najbolji, najdinamičniji odlaze iz zemlje i to ima utjecaja na zemlju. Stoga mi imamo zadaću pokrenuti gospodarstvo i duboko sam uvjeren da to poticanje gospodarstva će imati utjecaja i na temeljne vrijednosti. Jer pravna država, neovisnost pravosuđa, sloboda medija, E, da e, investitori, lokalni i strani investitori, to su ona ključna pitanja jer niko neće željeti riskirati to da uloži novac ako postoji nesigurno pravosuđe, ako postoji zakonodavstvo, e, ne postoji zakonodavstvo koje odgovara europskim i međunarodnim standardima. To su ona područja koja E, mogu na pozitivan način utjecati na razvoj tih e, društava i stvoriti bolje preduvjete. I u tom kontekstu je jako bitno da se građansko, socijalne, građansko-društvene strukture u tim zemljama osnaže i to tu dolazi do izražaja i da u sljedećim godinama želimo dati, uložiti više novaca za snaženje tih društvenih struktura više nego što to u prošlosti bio slučaj. Naravno, to ovisi i o projektima, ovisi i o namjerama, a i tu moram reći, ako recimo uzmem primjer Bosne i Hercegovine, da je jako bitno da se građansko društvo značajno uključi u oblikovanje politika a ne da postoji neki paralelni svijet da s jedne strane imamo građansko društvo, a s druge strane one tradicionalne političke stranke i njihove šefove. Tu, tu zaista ne moram reći šefove i šefice, jer šefice ne postoje, znači postoje samo muški šefovi, jer situacija je tamo doista takva. E, Mislim da ono čemu oni mogu težiti je nešto što je mnogo pozitivnije i raznolikije. Što se Turske tiče, e, posjetio, podsjetio bih na to da u Europskom vijeću e, postoji e, odluka da se sa Turskom vode pregovori čiji je rezultat još otvoren. Što se tiče te odluke, tu se, koliko ja znam, ništa nije promijenilo. Mislim da je stvar profesionalnosti da se ti pregovori vode i da se nakon toga e, donese odluka temeljem postignutih rezultata. Ja ću naravno rado priznati da aktualna izbjeglička kriza u odnos je novi moment u odnosima s Turskom. Turska je iz europskog mutrišta važan partner, važan geostrateški partner i obrnuto. Mi smo za Tursku najvažniji partner, najpouzdaniji partner, partner na kojeg se najbolje može, najviše može računati, a iz gospodarskog motrišta najvažniji. I tu je onda se nameće znači da ako te dvije stvari ta dva entiteta i Europska unija pokušavaju bliže surađivati, onda je to nešto što se i treba materializirati kroz provedbu akcijskog plana a razlog zbog kojeg sad moram otići je taj što sa kolegom Timmermansom ponovno putujem u Ankaru kako bih sada nakon izbora ponovno pokrenuo pregovore i kako bismo krenuli dalje. Kada je riječ o pregovorima o pristupu ili liberalizaciji viznog režima, tu ću vam jasno reći da tu ne možemo imati nikakva posebna rješenja za jednu zemlju kada je riječ o tome da treba provesti neke stvari e, koje su europski standardi. Kada govorimo o liberalizaciji viznog režima, tu onda nema mogućnosti da se bez odgovarajućeg monitoringa, bez odgovarajućih analiza i mjera niti sa strane Turske ovdje da pozitivno izvješće. Ono što je moguće i ono što je predmet ugovora, ako obje strane to žele, a ja svjesno kažem obje strane, onda se taj proces može ubrzati. Mi možemo dva puta godišnje davati izvješća pod uvjetom da postoje odgovarajući razvoj situacije koji opravdava uopće podnošenje izvješća. Primjerice, e, raspoloživost e, biometrijskih putovnica i sve one opreme koja je vezana uz to. To, nije nešto što ćete riješiti od danas do sutra. No, moguće je da možemo podržati taj ili ubrzati taj proces nabave i izraze svega toga a isto se odnosi i na pregovore o proširenju. Ja mislim da u fazi gdje su postojali prilično angažirani pregovori oko proširenja sa Turskom, e, mi smo vidjeli dosta pozitivnih e, razvoja situacije u Turskoj. A e, otkako je taj proces usporen, onda niti razvoj nije takav koji bismo mogli opisati kao europski razvoj. Iz tog razloga mislim da priprema za moguće otvaranje poglavlja 23 i 24, znači temeljnih prava, e, su zapravo ključne mjere kako bi Turska postala jedan e, lakmus test toga kako ćemo e, riješiti, e, odnosno kako pristupiti stvarima, odnosno pitanjima na području temeljnih prava. Mi smo u cijelosti svjesni političke situacije. Iz tog razloga sam ja u svom govoru uputio na to da sadašnji razgovori e, oko Cipra, da ih ocjenjujemo jako pozitivno i da sam uvjeren da možemo doći do dobrih rezultata na temelju kojih se može odviti, održati referendum. I ako se stvari budu odvijale kako mi to želimo, onda to doista može imati utjecaja i na moguće ubrzanje razgovora oko pristupanja Turske, a u međuvremenu možemo samo e, vršiti pripreme na strani komisije. Ali još jednom ponavljam, odlučivanje o primitku Turske ili otvaranju daljnjih poglavlja zahtjeva jednoglasnu odluku Europskog vijeća. Tu su pravila igre sasvim jasna. Što se tiče svih e, koji su skeptični prema proširenju, e, pregovori o pristupanju su najbolja poluga da se spriječe neki negativni razvoj, a priprema za pregovore su onaj prvi korak prema tome i mi svi znamo da nakon pregovora više nemamo tih poluga. Zato pregovore treba voditi e, na ispravan način i tu kvaliteta dolazi ispred brzine. No mora to biti jedna uravnotežena mješavina između poticaja i kažnjavanja i treba građanima ponuditi jasnu perspektivu i ne imati nikakva nepotrebna odlaganja. Stoga što se Srbije tiče, nadam se da će krajem ove godine biti moguće otvoriti prvo poglavlje, no to treba biti u paketu gdje poglavlja 23 i 24 da se o njima može razmišljati kada se i s njima može započeti. Ja zahvaljujem e, kolegi Kukanu na njegovom radu u Albaniji i nadam se da je tamo ta pitanja kriminalizacije zastupnika da će se to pitanje u sljedećim danima povoljno riješiti jer mislim da je ta zemlja provela neke dobre e, reforme. Još e, imamo imamo mogućnost e, govoriti o toliko to, tih tema, ali e, još na pitanje iz Litve zahvaljujem i vašoj zemlji. To je europski, europsko razumijevanje i razumijevanje svih demokrata da razgovaramo sa svima, da imamo kontakte, da imamo kanale za razgovore, da imamo svoja uvjerenja i načela ja moram e, nastojati potražiti e, razgovor s kolegama, sa susjedima i e, predstavnici službe za vanjsko djelovanje bili su u Moskvi prije nekoliko tjedana i tamo su činili ono što radimo sa svim našim susjedima. Dakle, razgovarali su sa susjedima naših susjeda i izradili nacrt našeg dokumenta za prerađenu politiku susjedstva. I dobili su njihovo mišljenje. Mišljenje o 250 različitih skupina i različitih zemalja. I tako to na to treba gledati. U tom smislu ja zahvaljujem na mogućnosti da ovako kratko dogovoreni sastanak u kratkom roku da kažem nešto o ovim temama, no uvjeren sam da će ovdje u odboru biti još brojne druge prilike da specijalno razgovaramo o pojedinim zemljama i naravno da imamo i rasprave u, u plenarnoj sjednici. Zahvaljujem na pretežitoj podršci e, načinu na koji vodimo ovu politiku. Hvala. Dank, Herr Kommissar. Hvala vam, povjereniče. Pojam dekriminalizacija zastupnika, u tome moram zaista razmisliti što to zapravo znači, no želim zahvaliti i vama da ste tako u kratkom roku pristali doći na naš sastanak. Mislim da je to bilo zanimljivo čuti i kolegama iz nacionalnih parlamenta. molimo izvjestitelje da što prije moguće pripreme svoja izvješća kako bismo mi ovdje u odboru mogli provoditi svoj posao i intenzivnije e, razgovarati o tim temama. Gospođo Han, srdečno ste pozvani na te sastanke to, su, to je mogućnost da sudjelujete u radu. Osim toga, što se tiče mogućnosti proširenja u zemljama kandidatkinja, da izvješća mogu doprinijeti razjašnjenju tih situacija, jer e, perspektiva pristupanja moguće ju je ostvariti samo kad se ispune određeni preduvjeti. Ne možemo zatvarati poglavlja ako nacionalne države nisu odradile preduvjete i pripreme i tamo stanovništvu treba pojasniti koje su to zadaće koje još moraju odraditi kako bi mogle biti primljeni u EU. To, to je jedno motrište koje se često zaboravlja u tim raspravama, a to je onaj glavni uvjet koji se ne može riješiti kroz političke predužbe, već se mora riješiti praktično. Tako da tu je danja rasprava E, može imati e, uspjeha e, samo ako na to gledamo na taj način. I to je svrha tih izvješća. Hvala vam gospodine povjereniče što ste došli na naš sastanak. Dear colleagues, could you please... Dragi kolege, molim vas eh, da zauzmete svoja mjesta, nastavit ćemo s radom. May I just ask everyone to take a seat and be silent? Molim vas sve da zauzmete svoja mjesta i da eh, budete tihi. Nastavljamo sa današnjim sastankom odbora za vanjske poslove. Danas nam se pridružuje, eh, pridružuju naši kolege i prijatelji iz nacionalnih parlamenta i želim im još jednom toplu dobrodošlicu. Budući da smo već imali priliku razgovarati o čitavom nizu tema o kojima ćemo ponovno razgovarati danas, eto tokom jutra i poslijepodne, htio bih e, se prisjetiti našeg sastanka u Luksemburgu početkom e, rujna, kada smo se dotakli mnogih tema poput proširenja sigurnosti, e, izbjegličke krize, tražitelja azila te općenito sigurnosne vanjske politike Europske unije. Započet ćemo današnju zajedničku sjednicu, e, time, dakle, razvirom gledišta o migraciji preko Zapadnog Balkana. Kao što svi znate, riječ je o vrlo važnoj i istovremeno vrlo osjetljivoj temi, koja vrlo jasno povezuje i ovaj paket o proširenju kojeg nam je povjerenik Han upravo predstavio i kojeg je osvojila komisija. Jer Makedonija, Srbija, su zemlje koje su e, itekako pogođene ovim događajima, zato imamo danas sa nama i predstavnike njihovih vlada. 8.10. održana je e, konferencija na visokoj razini u Luksemburgu o ističnoj e, sredozemnoj ruti i balkanskoj ruti. Doneseno je 16 zaključaka i jasno je istaknuto da E, se, ove, se ovaj problem mora rješavati na europski način kroz pruženje sve moguće pomoći od strane Europske unije. Kriza je postala sve dinamičnija, javile su se različite prepreke koje su izbjeglice pronašli na e, vlastitom putu prema zapadnoj Europi. Zatim je mm, predsjednik komisije Juncker 26.10. organizirao još jedan e, sastanak na inicijativu gospođe Merkel i sve, sve su ti zapravo, sve su to nastojanja da se novim e, stvarima zajednički djeluje i da se problemi zajedno rješavaju. Ja sam dolazim iz Hrvatske i mi smo u sedam tjedana kroz Hrvatsku je prošlo više od 350 tisuća izbjeglica, dakle samo u sedam tjedana. Jučer smo imali odličnu raspravu s Pierom Vimom, on je zadužen za organizaciju sastanka na vrhu u Valeti, dakle to se odnosi na migracije koje dolaze preko sredozemlja, ali iz Afrike. Ali kao što znate, to je zapravo sve jedan mm, problem i na koji bismo trebali zajednički pronaći rješenja kako ćemo organizirati današnju raspravu? Najprije ćemo pozvati naše goste. Oni će nam se obratiti. Svako od vas ima od 8 do 10 minuta. Svi vi koji sjedite ovdje za panelom. Vidim da gospodin Popovski mm, nije ovdje, možda daje vani izjave za medije ali budući da je gospodin, siguran sam da se neće žaliti ako najprije dam riječ gospođi Roksandi Ninčić, državnoj tajnici u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Srbije. I na početku bih još pozdravio gospođu Esen Altuk, zamjenicu glavnog direktora za migracije, azil i pitanja, povezana s vizama iz Ministarstva vanjskih poslova Turske. Te gospodin Turk je pomoćnik visokog povjerenika za zaštitu UNHCR-a te naravno Kristijana Leflera, njega vrlo dobro znate, i on je zamjenik glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje. Nakon gospodina Leflera dat ću riječ i komisiji, a nakon toga ćemo imati raspravu sa zastupnicima Europskog parlamenta i zastupnicima iz nacionalnih parlamenta. Gospođo Roksanda, izvolite. Um, hvala vam, gospodine Plenković, hvala vam što ste pokrenuli ovu inicijativu i organizirali ovaj sastanak. I hvala vam što ste nas i obavijestili da je Europski parlament mjesto gdje gentleman još uvijek postoje. Krenut ću odmah eh, na današnju temu kako bih uspjela se držati danog mi vremena. Kolege koji prate događaje u regiji zasigurno znaju da se Srbija nalazi u vrlo teškoj situaciji. Dakle, nalazi se između um, zemalja članica Europske unije koje se nalaze na uh, ruti Zapadnog Balkana, iz kojih uh, izbjeglice ulaze u Srbiju i a iz Srbije izlaze čim dođu do granice uh, ostalih zemalja članica Europske unije. Stoga mi nismo samo tranzitna zemlja na toj ruti, već smo dakle tranzitna zemlja koja je zapravo smještena između zemalja članica Europske unije. Od početka ove godine primili smo i pružili osnovnu zaštitu e, preko 400 tisuća izbjeglica u proteklih tjedan ili dva dolazilo je više od 9000 izbjeglica u zemlju. Prije nekoliko mjeseci e, taj je broj iznosio od 3 do 4.000 na dan, nakon toga 5 do 6, a danas evo dosežemo brojku od gotovo 10.000 tisuća izbjeglica. Naravno, tek mali dio izbjeglica traži azil u našoj zemlji. Jer Svima je jasno da um, izbjeglice žele uh, doći u zapadnu i u uh, sjevernu Europu. Izazovi s kojima se suočavamo su preveliki za naše kapacitete, moram vam to otvoreno i iskreno reći. No bez obzira na to, u mjesecima do sada postupali smo mm, vrlo čovječno prema izbjeglicama, činili sve da poštujemo njihovo e, dostojanstvo, nije bilo prontu imigrantskih e, izjava niti među stanovništvom, niti e, u vladi. Vlada se čvrsto drži svog stava i smatra dakle, da se upravo na ovaj način mora postupati s izbjeglicama dokle traje ova kriza. U tom smislu Mislim da smo pokazali da mm, možemo i moramo biti dio rješenja, a ne dio problema. I još da vam dam nekoliko konkretnih detalja o tome kako stvari stoje na tereni. Većina migranata koji ulaze u Srbiju se registriraju, pruža im se osnovni smještaj, hrana, te osnovna medicinska skrb. Nismo imali niti jedan incident e, protiv e, migranata, no dolazilo je do svađa među samim migrantima ili skupinama migranata. I različite međunarodne organizacije koje se bave e, izbjeglicama su nas pohvalile. Upravo zbog toga ulažemo stvarno ogromne napore kako bismo situacijom upravljali što bolje možemo, gledamo što rade susjedne zemlje, druge primjere. I poduzimali smo sve operativne mjere kako je bilo potrebno. Imamo radnu skupinu na ministarskoj razini koja se bavi e, migrantskim tokovima Zatim imamo e, plan reakcije u slučaju još većeg priljeva izbjeglica. I danas imamo 11 e, prihvatnih centara za izbjeglice u istočnoj, zapadnoj, sjevernoj i središnjoj Srbiji. No, Financijski ovaj e, priljev izbjeglica je ogromno opterećenje za Srbiju. Moram vas e, podsjetiti da su od sukoba iz 90-ih još uvijek imamo 40 tisuća izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te oko 200 tisuća unutarno, unutarno raseljenih osoba iz Kosova za koje se također moramo brinuti. Do sada smo iz našeg proračuna potrošili više od 500 tisuća eura. To je, bio, to je svota koja je bila namijenjena izbjeglicama i migracije i predviđamo još 490 tisuća eura koji će biti potrošeni iz te proračunske linije do kraja godine. Dodijeljena su određena sredstva, no ona nisu bila predviđena u proračunu i koje sada troši policija, Crveni križ i vojska. Pomažemo i nevladinim udrugama. Onoliko koliko možemo I stoga molim ovaj parlament da razmisli o tome da se Srbiji pruži proračunska podrška. Sigurna sam da se i druge zemlje nalaze u istoj e, situaciji, jer u protivnom ne znam kako ćemo e, i dalje upravljati ovom krizom. Naravno, zahvalni smo Europskoj komisiji na 10 milijuna eura koje smo dobili za e, hitne izvanredne situacije i još 7 milijuna eura za humanitarnu pomoć. Ta sredstva još uvijek nismo dobili, mm, no ni to još uvijek nije ni blizu dovoljno za ono što nam je potrebno na terenu. A kad počne zima, situacija će se pogoršati. I mm, isto tako nije tajna da neke, e, neke od naših susjeda u regiji koji su također transitne zemlje i koje su samo zbog toga što su članice Europske unije dobile 20 puta više sredstava od Europske unije za upravljanje ovom izbjegličkom krizom. Iako kad je riječ o um, opterećenju, moramo reći da opterećenje izbjeglicama nije 20 puta više nego u Srbiji. E, i zahvalila bih i gospodinu Hauvitu što je mm, spomenuo sljedeće na prethodnoj raspravi, da je donesena odluka da se 10% iz e, predpristupnih fondova koji su namijenjeni za e, reforme u zemljama mm, kandidatkinjama, dakle da se ta sredstva prenamijene za rješavanje izbjegličke krize. Moram biti iskrena i reći vam da da se mi zapravo na neki način kažnjavamo iako pružamo ogromne napore, a znate da imamo tešku gospodarsku situaciju. Dakle, prema novoj odluci ispada da će naše reforme biti žrtve ove izbjegličke krize. Stoga vas molimo da razmislite o toj odluci. Spremni smo preuzeti vlastiti dio odgovornosti te ugostiti znatan broj e, mm, izbjeglica prema mm, brojevima definiranim, dakle onih koji moraju e, ostati tokom zime na balkanskoj ruti. Završavam, evo. I uspostavili smo kanal za redovite konzultacije s ostalim zemljama u regijama putom kojih rješavamo e, sve što se događa. Imamo isto tako odličnu suradnju sa Ministarstvom unutarnjih poslova e, Hrvatske i neprestano e, razmjenjujemo informacije o operativnim aktivnostima i sa ostalim susjedima. I eto, Budući da sam govorila 10 minuta i 14 sekundi, sada ću stanti i hvala vam svima na pozornosti. Hvala gospođo Ninčić. Sada predajem riječ eh, gospodinu Popovskom, ministru vanjskih poslova Makedonije. Hvala vam na ovoj mogućnosti. Mislim da je eh, dobar trenutak s obzirom na stanje i događaje posljednjih dana. Pogotovo uzimajući u obzir ono što je rekao povjerenik Han, a to je da postoji značajan rizik povezivanja procesa e, proširenja s migrantskom krizom, a to je nešto što mi e, ne želimo da se to stavi pod znak jednakosti. Samo e, da napravim razliku između izazova s kojima se susrećemo. S jedne strane postoje Libanon, Jordan, Turska, dakle zemlje koje su blizu izvora migranata, zemalja porijekla E, migranata, Libanon prima milijun, e, Turska dva milijuna i s druge strane tu su zemlje koje primaju migrante. Njemačka zajedno sa e, Austrijom, Švedskom i Belgijom, općenito govorim o zapadnim europskim zemljama, one primaju tisuće ljudi koji traže dugotrajno naseljenje, preseljenje u te zemlje. S druge strane, postoji razlika između e, između država članica i država koje nisu države članice Europske unije. Upravo ove koje nisu države članice su u najugroženijoj poziciji. I zbog toga doista nije lako nositi se s prijevom od e, stotina tisuća ljudi e, koji prolaze kroz vašu zemlju. E, velika je razlika raspoložiti li europskim sredstvima za takve situacije ili ne. Uskoro ćemo doći do brojke od pola milijuna ljudi koji prolaze e, Balkan, takozvanom balkanskom rutom ove godine. E, otprilike e, polovica njih je prošla kroz Makedoniju u posljednjih nekoliko mjeseci. Uglavnom su to Sirici, ali su i iz drugih zemalja. Iračani, Afganistanci, Pakistanci, Somalci i tako dalje. Teško je reći koja je njihova motivacija. Mnogi od njih bježe od sukoba i to su ljudi kojima je vjerojatno najveć, najviše potrebna naša pomoć. Ali postoje i ekonomski migranti i u tom smislu je dosta teško napraviti razliku između te dvije skupine. E, e, mi se suočavamo s različitim rizicima. Imamo sigurnosne rizike, nije tajna da su se infiltrirali i strani e, borci. Radi se o e, maloj brojci, ali svejedno se radi o prijetnji koja nije e, zanemariva, stoga je bitna registracija i praćenje ljudi. Isto tako, rizici od readmisije su tu, jer mi smo, mi smo za, za, zaprimili zahtjeve za readmisijom a logika je da su ti ljudi registrirani jedino u Makedoniji, pa onda se prema ugovorima o readmisiji e, traži od Makedonije da ih primi nazad. E, Makedonija nema e, izlaz na more, jedini način da ti ljudi prođu kroz Makedoniju, jedini način da ti ljudi idu dalje da prođu kroz našu zemlju. Trebamo osigurati sustav koji će osigurati sigurne rute i izazovi će biti tim veći ako se eh, brojke poču, počnu povećavati. Zatim se postavlja pitanje tranja procesa, te eh, tko će biti prvi, a tko će zadnji zatvoriti eh, granice ako se ništa ne napravi. Kad je riječ o rješenjima, mi smo napravili, poduzeli određene mjere, povezali smo, povećali smo kapacitete za privremeni boravak, isto tako zapravimo primjer zahtjeve za azil. E, nisu to velike brojke, jer uglavnom ti ljudi žele ići prema Njemačkoj ili drugim zapadnoeuropskim zemljama. organizirano je dosta e, donatorskih konferencija, odnosno konferencije vezanih uz e, financiranje. I bojimo se da će se za to potrošiti ti sredstva namijenjena za IPU a pritom ništa nije dovelo do dugotrajnog rješenja, što bi značilo da, e, što znači zapravo da e, državne institucije zapravo e, podnose taj teret, a radi se o desetima milijuna eura. Potrebno je je filtriranje i bolja kontrola vanjska, vanjske granice Europske unije. Razumijemo poteško teškoće s kojima se suočavaju zemlje koje se nalaze na vanjske granici Europske unije. Nitko ne kaže da je situacija na grčkim otocima laka gdje ima više migranata nego lokalnog stanovništva. Mi mislimo da u našem slučaju, umjesto da prebacujemo odgovornost, mislim da se trebamo usredotočiti na to kako se nositi s tim E, problemima što je bliže izvoru moguće. Mislimo da prisutnost Frontexa na našim granicama e, bi mogla nam pomoći da se nosimo s ovom situacijom. E, za sada se sve rješava bilateralno. Suradnja s Grčkom se popravila i mi pokušavamo, dakle obje zemlje pokušavaju provesti mjere jačanja povjerenja suradnja sa Srbijom je također dobra. Nama je to lakše jer se ovdje radi o ljudima koji iz Makedonije prelaze u Srbiju. E, ono s čim se mi suočavamo u odnosu s Grčkom, oni se suočavaju u odnosu s nama. I tako to ide kroz rutu. E, nitko nema iluzije da će jedna od naših zemalja se moći nositi s ovim izazovima bez da se pritom ne ublaži sukobu u Siriji te da se riješe uzroci takvih e, migracija, e, prebacivanje odgovornosti nije naš pristup e, i neke stvari koje se ne mogu učiniti u državama članicama, neki zagovaraju da se to čini u zemljama koje nisu članice. Da, mi se nalazimo na istom brodu i ne možemo to riješiti bez europske pomoći. Također sam e, čuo određene bojazni vezane uz proces proširenja. To su iznali neki zastupnici Europskog parlamenta. Ja bih htio biti jasan u tom smislu. Mislim da sadašnja migracijska kriza je zapravo signal koji pokazuje da zemlje Zapadnog Balkana e, treba što prije e, ući u Europsku uniju. A mi smo sloni i tim argumentima nego onima koji tvrde da zbog loših iskustava prethodnim procesima proširenja e, da bismo trebali usporiti pri, proces proširenja za druge nove države kandidatkinje. Mislim da mi nemamo baš e, prostora za neke druge opcije, ali ne smijemo uzimati zdravo za gotovo nešto što je najvažnije za Europsku uniju, a to je mir i stabilnost. I ne želim pocijenjivati teret koji će naše zemlje morati podnijeti kada ako dođe do zatvaranja granica od sjevera prema jugu. Ako, ako mislite da će Srbija i Makedonija mogli nekoliko mjeseci se nositi sa tim teretom, a znajte da 7000, u prosjeku 7000 migranata ulazi u našu zemlju svaki dan, mislite da ćemo mi to moći nekoliko mjeseci, takav stav je problematičan. E, da, e, mi trebamo zajednički rješavati ovaj problem, a ne prebacivati odgovornost. Mislim da je do sada suradnja bila dosta e, produktivna i hvala povjereniku Hanu i cijeloj Europskoj komisiji što pokušava naći različite načine da pomogne našim zemljama da se suoče s ovim izazovom. Hvala. Hvala ministre e, Popovski, a sada predajem riječ gospođi Esen Altug koja je zamjenica glavnog direktora za migracije, azil i e, pitanje povezana s vizama iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske. Hvala. Uvaženi zastupnici, ja bih htjela iskazati zahvalnost Europskoj uniji, Europskom e, parlamentu na pozivu. Ja ću se usredotočiti na tri teme prvo, turska emigracije, drugo, e, nedavna iskustva vezano u sirijsku krizu i treće, suradnja Turske i Europske unije. E, u europskom susjedstvu Turska je najpogođenija nezakonitom e, migracijom i mi smo tranzitna zemlja za nezakonite migrante. I isto tako, kao što znate, 60. i 70. godina iz naše zemlje e, su odlazili građani prema Njemačkoj, a danas su ti građani postali aktivni građani koji doprinose Njemačkom za, za gospodarstvo. Drug, treća i četvrta generacija Turaka u Njemačkoj i u drugim državama članicama predstavljaju važan i rastući segment društva. E, Turska se dugo smatrala sigurnom e, lukom za brojne e, ljude koji su tražili utočište. Mi smo se tijekom godina suočavali sa e, priljevom migranata. Osim masovnog priljeva, Turska je uvijek bila na raskrižju ilegalnih migranata. Gotovo 300 tisuća Iračana, Afganistanaca i Pakistanaca je dobilo utočište kod, kod nas uz e, pomoć međunarodnih organizacija. E, gostoprimstvo je nešto što mi želimo, ali je to naš politički izbor. Mi e, želimo pružiti pomoć koja će doći od e, međunarodne zajednice koja je očito neuspješna u rješavanju sirijske krize. Mi smo e, pružili pomoć budući da je to naša e, dužnost prema međunarodnom pravu, a to je isto tako naša odgovornost kao ljudskih bića. Ako se pozabavimo pitanjem posljednjeg masovnog priljeva migranata, treba reći da Turska ima jedinstveno iskustvo po tom pitanju. Sirijska kriza postala je jedna od najkompleksnijih e, situacija koja e, e, predstavlja izazove ne samo za susjedne zemlje, već za cijelu regiju. Broj migranata, tražitelja azila i izbjeglica je dostigla gotovo 60 milijuna, najviše nakon drugog svjetskog rata a i općenito e, ikad zabilježena. 300 e, tisuća života je izgubljeno, a e, jako velik broj ljudi je zatražilo, odnosno 4 milijuna ljudi je zatražilo pomoć u drugim zemljama. U Turskoj je 2,2 milijuna siraca. To je 50% sirijaca koji su napustili Siriju od 2011. godine. Mobilizirali smo sve svoje resurse kako bismo e, zadovoljili potrebe tih ljudi u, u ime međunarodne zajednice. 260 tisuća sirijaca je smješteno 25 centara za e, privremeni prihvat. Oni su dobili e, hranu i druge potrebštine, pružene su im obrazovne usluge, psihološka pomoć je njima pogotovo važno. Osim toga, dva milijuna sirijaca koji žive izvan tih centara također, uživaju našu zaštitu te imaju e, besplatnu medicinsku njegu. U prosjeku se svakog dana rađa 110 e, beba u tim prihvatnim e, centrima dnevno. Potrošili smo 8 milijardi e, dolara za pružanje utočišta i nužnih usluga. Istovremeno, ukupan doprinos koji smo dobili od međunarodne zajednice ograničen je na e, manje od pet 5 milijardi dolara broj Sirijaca koji traže pomoć i utočište u Europi e, i to putujući preko Mediterana i riskirajući svoje živote je e, dramatičan. E, turska obalna straža ima brojčane podatke prema koje od početka ove godine Turska obalna straža je spasila 75 tisuća migranata iz Egijskog mora i doveli su ih u Tursku. To je e, veći broj nego ukupan broj posljednjih e, pet godina. Troškovi obalne snage obalne straže su 5 milijuna eura mjesečno, a to se treba platiti iz državnog proračuna Republike Turske. Trebali bismo učiniti više kako bismo spriječili e, gubitak života i trebamo bolje surađivati. E, kad je riječ o situaciji u pogledu e, suradnje na terenu, Turska i Europska unija već e, blisko surađuju u borbi protiv nezakonite migracije. Surađujemo s Europskom komisijom, imamo redovne kontakte putem kojih koordiniramo politike te razgovaramo o budućim naporima. Imamo uznapredovali suradnju s Frontexom u okviru radnih aranžmana i s obzirom na to uskoro ćemo u Ankari e, dobiti e, časnika za vezu iz e, Frontexa. U prosincu 2013. godine potpisali smo ugovor o readmisiji s Europskom unijom i tada je započeo proces liberalizacije viznog režima. U ovom kontekstu ti ugovori su važniji nego ikad. S obzirom na sadašnju situaciju u regiji, trebamo udružiti snage, osnažiti dijalog e, između Europske unije i Turske. U tom smislu e, primjena ugovora o readmisiji te dovršetak dijaloga o liberalizaciji viznog režima e, pokazali su se kao dobri instrumenti za rješavanje migracijske krize. u borbi protiv nezakonite migracije Turska će poduzeti mjere predviđene u okviru plana puta koji je dogovoren. Od prvog dana sirijske krize u ožujku 2011. godine Turska i susjedne zemlje su same podnosile teret te krize. Unatoč poteškoćama Turska igra važnu ulogu u smanjivanju masovnog priljeva prema Europskoj uniji sada je od ključne važnosti da, e, da e, ta činjenica ide u dva smjera, a to je da treba podijeliti odgovornosti o teret. Trebamo se odlučiti za sveobuhvatni pristup i rješavati konkretna pitanja. Kao prvi korak očekujemo od Europske unije da preuzme e, jaču obvezu u E, u smislu preuzimanja većeg broja ljudi radi e, presjeljenja. E, dakle, najprije se govori o, u prvom koraku o 160 tisuća ljudi. Prema međunarodnom pravu prioritet treba dati onima koji bježe od rata i od progona. Isto tako potrebno se pozabaviti uzrocima nezakonite migracije, a to su ekonomska, socijalna i politička nestabilnost, a tu su neki drugi činjen, čimbenici poput sukoba, ratova, e, povrede ljudskih prava u zemljama podrijetla. Nadalje, treba e, i dalje osiguravati financijsku e, pomoć kako bi se otklonili uzroci u zemljama podrijetla. Treba popraviti uvjete za ranjive skupine koje su posebno e, pogođene zbog nedostatka e, pomoći međunarodne zajednice. I na kraju bih vam htjela usmjeriti pozornost na sirijsku djecu i njihov obrazovni status u Turskoj. Sada imamo više od 600 e, tisuća sirijske djece u Turskoj i nažalost 400 tisuća te djece se ne školuje. Zamislite da imate dijete koje je već došlo u Tursku, možda iz 2012. prije četiri godine i od tada, nažalost, e, to dijete se ne školuje na odgovarajući način. Ne želim to ponavljati, ali kao što znate, budućnost te djece je izgubljena, ali ti mladi Sirici su nam potrebni u obnovi e, te zemlje u budućnosti. I na kraju, bih htjela istaknuti da ugovori o readmisiji se mogu iskoristiti u ovom procesu. Sve dok traje sirijska kriza, novi masovni priljevi se mogu očekivati. Trebamo biti spremni e, suočiti se s time. Možda ćemo sutra e, se suočiti sa novim priljevom, to nitko ne može predvidjeti. Isto tako trebamo znati da migrantima treba više od hitnog odgovora, njima treba perspektiva za budućnost, budućnost gdje se poštuju njihova prava i gdje će e, moći i e, imati korist i doprinijeti razvoju. Naša je dužnost pomoći im e, u izgradnji budućnosti. Turska je spremna surađivati sa svim relevantnim dionicima E, kako bi se upravljalo migracijom na djelotvoran način. Ne možemo zaustaviti migraciju, ali možemo upravljati njome. Moramo pokušati upravljati tom e, krizom na učinkovit način. I sve to e, zapravo treba potaknuti Europsku uniju i Tursku da se međusobno približe i trebamo iskoristiti tu priliku. Hvala gospođo Altuk. Sada predajem riječ gospodinu Folkeru. E, Turku, pomoćniku visokog povjerenika za zaštitu UNHCR-a. Hvala vam na mogućnosti da sudjelujem na ovom panelu. Jasno je ako pogledamo globalno okruženje danas da ne bi trebalo biti nikakvih iznenađenja oko toga što se događa u Europi dok i ovo govorimo. Ako pogledamo zadnjih pet godina 15 novih sukoba ili starih sukoba e, koji su ponovno e, započeli ako sukobi izbijaju njih e, e, karakterizira naravno kršenje međunarodnog e, prava, međunarodnog prava koje štiti ljudska prava, a najvidljivija manifestacija tih sukoba je raseljavanje, prisilno raseljavanje kao i to izbjeglički tokovi i zadnjih dvije godine vidjeli smo strašan broj ljudi koji su prisiljeni bježati najčešće u vrlo teškim okolnostima. Ja moram e, reći ovo s obzirom da predstavljam UNHCR, najbolji način da tome pristupimo, a čuli smo to i od prethodnih govornika, jest da se ponovno potvrde i revitaliziraju temeljne vrijednosti i međunarodna vladavina prava, o, na temelju na, kojoj se temelji e, režimi zaštite izbjeglica i to treba biti u središtu našeg odgovora. Ja ovome da dovodim e, u pitanje suverena prava država da upravljaju svojim granicama i kontroliraju neovlašteni ulazak i bore se protiv krijumčarenja i trgovanja ljudima, no jasno je da situaciju moramo rješavati u skladu sa obvezama međunarodnog prava da se zaštite tražitelja azila i izbjeglice i da se osigura da oni imaju pravo zatražiti azil. Ako pogledamo globalnu dimenziju u europskom kontekstu osobito je važno imati na umu da 9 od 10 izbjeglica žive e, na, e, u južnim na globalnom jugu u često vrlo siromašnim dijelovima tog globalnog e, juga Turska je zemlja domaćin koja je trenutačno primila najveći broj izbjeglica, ali nije tu samo Turska, to je i Pakistan, Iran, Etiopija, Kenija i e, Jordan koji su izloženi značajnim pritiscima u odnosu na infrastrukturu i usluge. Jasno je usporedbi s tim da su brojevi u industrializiranom e, svijetu značajno na, niži, ali vidimo da se i oni povećavaju, no neke zemlje su više pogodene nego druge. Naravno, očito je da je Europska unija izložena velikem pritisku, zemlje koje su na vanjskoj granici Europske unije, ali e, u, efekt e, je taj da one zemlje koje primaju najviše tražitelja azila, Njemačka, Švedska, Austrija, relativno u odnosu na broj stanovnika i neke druge zemlje, jasno je da kao rezultat toga E, a Europska unija na tome i naporno radila na različitim načinima da se osigura bolja raspodjela odgovornosti u ovom pogledu. ako pogledamo e, broj dolazaka u Europskoj uniju, on se bliži 800 tisuća, ali usporedbi sa 500 milijuna europskih građana i dalje je to relativno skromno u, s obzirom na onaj pritisak u zemljama koje sam upravo spomenula većina dolazaka u Europu dolaze iz e, zemalja koje proizvode najviše izbjeglica, uglavnom je to Sirija, ali i Afganistan gdje se situacija pogoršala u zadnje vrijeme i Irak. Isto tako e, vidimo da brojne izbjeglice koje idu dalje čine to iz očaja, e, iz, imaju zabrinutost oko svoje sigurnosti i imaju vrlo mali broj opcija da to učine na zakonit način i onda se odlučuju na ove vrlo opasne e, metode, primjerice te nesigurne brodove i opasne e, prelaske granica što je E, doista pojava uslijed koje se taj broj strahovito povećao zadnjih mjeseci. Ono što također vidimo kad e, razgovaramo s ljudima je kada dođu na teritorije Europske unije, ali i Zapadnog Balkana, da su često ekstremno traumatizirani i iscrpljeni. E, očito je da im treba hitna pomoć i zaštita i e, oni ne nailaze na odgovarajuće strukture prihvata u tom kontekstu. E, sad ću se osvrnuti konkretnije na Zapadni Balkan. Mi e, pozdravljamo akcijski plan od 17 točaka kojim, o kojem se pregovaralo na samitu između lidera Europske unije i Zapadnog Balkona 25.10. Tamo smo se jasno, jasno se opredijelilo da će se poduzeti određeni broj mjera, primjerice o razmjene o ograničenju sekundarnih eh, kretanja, eh, funkcioniranje sustava premještaja, što je jako važno, ali i podrška izbjeglicama, to jest osiguranje da oni dobiju onu pomoć koja im treba jer su ekstremno iscrpljeni, traumatizirani no isto su to i mjere upravljanja granicama i borbe protiv krijumčarenja i trgovanja ljudima. Ja bih vas kao parlamentarce pozvao da podržite taj momentum, taj zamah tog akcijskog plana od 17 točaka. Nama treba provedba tih 17 točaka, to jako brzo, što je brže moguće. E, pozdravljamo nalaz Europske komisije u odnosu na kratkoročnu pomoć kao i dugoročno financiranje. E, pozdravljamo i koordinaciju mehanizma civilne zaštite koja je omogućio da 16 država koje sudjeluje e, osiguraju 66 ponuda pomoći postojećim zemljama. Znači, dosta toga još treba odraditi, osobito u smislu prihvata, ako bih vam dao aktualne informacije iz našeg motrišta. Napredak je ostvaren u odnosu na razmjenu informacija, definitivno postoji funkcionalna razmjena informacija sada među zemljama zapravo treći tjedni koordinacijski sastanak se već e, je zakazan za danas, kasnije. E, u odnosu na dodatne kapacitete prihvata tu je isto ostvaren određeni napredak, no smatramo da to treba još dodatno ubrzati kako bi se došlo do 50 tisuća mjesta prihvata za područje Zapadnog Balkana kao i 50 tisuća u slučaju Grčke a i prihvatni kapaciteti su izuzetno važni jer kao što možete i zamisliti trebaju nam ljudi koji, koji se moraju e, primiti nekako na odgovarajući način u ovim odgovornostima, osobito okolnostima toga da dolazi i zima. E, mi smo morali e, učiniti što, što smo učinili na, uputili smo apel za dodatnih 96 milijuna, osobito za zimske mjesece i za Grčku i za pogođene zemlje na Balkanu, uglavnom kako bismo spasili živote, no i kako bismo podržali zemlje u upravljanju tim kretanjima. I e, zadnja točka, mislim da kad gledamo sve i kad gledamo dugoročno, E, treba nam više zakonitih načina ulaska u Europu kako bismo osigurali da e, ljudi se ne odlučuju na ta opasna putovanja e, ili da se ne odlučuju prepustiti u ruke trgovaca ljudima i krijumčara. Ne radi se samo tu o preseljenju, iako je preseljenje jako važan alat. Trenutačno imamo 22 tisuće E, mjesta za preseljenje do kraja 2016. što je kao običano, ali to nije dovoljan broj, potreba nam je mnogo više mjesta, no postoji drugi način osiguranja zakonitnog ulaska u Europu od programa stipendija, humanitarnih viza, primjerice Brazil je osnovao jedan program humanitarnih viza, izdali su 8000 viza za Sirice u Sirice u susjednim zemljama. Postoje određene mjere koje se mogu poduzeti. Potrebni su nam svakako sveobuhvatni napori kako bismo osigurali osobito da sirijske izbjeglice u susjednim zemljama e, imaju načina zakonitog ulaska koji neće, koji će ih odvratiti od ove vrste kretanja kakvu, nažalost, koje smo svjedoci danas. Hvala. Hvala gospodinu Turk, a sada gospodin Kristijan Leffler iz IRS-a. Hvala i hvala što ste mi e, pozvali na, ovu, ovaj sastanak. Dosta su već prethodni govornici rekli, pa ću ja pokušati samo dodati neke komentare iz motrišta EU institucija. suočeni sa neviđenim dotokom e, izbjeglica i migranata zadnjih mjeseci i pritiskom koji se stavlja na vanjske granice Europske unije i na određeni broj naših partnerskih zemalja, ja bih e, započeo time što ću prvo odati priznanje zaista impresivnim reakcijama i odgovoru na ovu situaciju u zemljama kao što je Turska i brojne zemlje Zapadnog Balkana kao i naše države članice. Mi smo sada suočeni sa jednim vrlo višeslojnim e, fenomenom koji uključuje pitanja ekonomske i političke stabilnosti, e, temeljnih pitanja upravljanja krizom, humanitarnim pitanjima, e, pitanjima razvoja, a i brojnim drugim izazovima. Naš odgovor koji smo razvili tijekom proteklih e, godina, a osobito zadnjih nekoliko mjeseci, e, uglavnom je predvođen sa dva glavna načela. Jedno je zaštita temeljnih e, prava izbjeglica, a s druge strane solidarnost među najviše pogođenim narodima. Upravljanje migracijskim tokovima i zaštita izbjeglica i tražitelja azila je nešto što je naša zajednička odgovornost zato je potrebno se obuhvatan pristup i suradnja među svima. Unutar Europske unije, među e, državama članicama, među institucijama, a i među zemljama porijekla i zemljama tranzita, specijaliziranim e, UN agencijama i drugim e, specijaliziranim organizacijama. S tim načelima Međunarodna organizacija za migracije razvila je jedan višeslovni pristup. E, pokušavamo vidjeti koji su korijenski uzroci tih raseljavanja i neregularnih migracija e, i korištenje, uz korištenje različitih e, alata i politika Europske unije i ostvarivanje doprinosa rješenju sukoba E, rad e, na usmjeravanju migracija e, u, u smjeru naših razvojnih programa uz rješavanje pitanja zloupotrebe ljudskih prava. Čuli smo konkretne informacije od predstavnika Turske i zapadnog, kolega iz Zapadnog Balkana pa u svjetlu toga reći ću nekoliko riječi o Turskoj i nekoliko riječi o Zapadnom Balkanu. Doprinos koji je Turska dala primanju i e, prihvaćanju sirijskih izbjeglica je nešto što treba pohvaliti. To je bez presedana u e, svjetlu krize i građanskog rata u Siriji. tijekom ovih mjeseci mi smo uspjeli osnažiti suradnju koja je već postala s Turskom na tom području i produbiti u brojnim područjima i surađivati s Turskom i pronaći načine da osnažimo upravljanje tokovima, pitanja registracije, ponovnog prihvata, osobito kada je riječ o gospodarskim, ekonomskim migrantima i pitanja najdjelotvornijeg mogućeg primanja velikog broja izbjeglica. Ja ću dodati i da Europska unija je definitivno najveći platiti doprinosa međunarodnim organizacijama koje podržavaju i Tursku i Jordan i Libanon i susjedne zemlje u nastojanjima da prime te velike brojeve izbjeglica. sastanci Europskog vijeća 23.9. i onda opet 15.10. Bavili su se u velikoj mjeri suradnjom e, sa Turskom po tim pitanjima, a 15.10. E, je e, Turska se pridružila akcijskom planu o migracijama E, kao dio sveobuhvatne programa suradnje sa našim turskim prijateljima. Nadam se da ćemo na sljedećih tjedana moći ostvariti značajan napredak u provedbi tog akcijskog plana jer mislim da ste svjesni da će prvi dopredsjednik komisije gospodin Timmermans ponovno evo sad ovih dana putovati u Tursko kako, bih, e, kako bi proučio koje bi to bile najučinkovitije mjere za provedbu tog plana. Bilo je rasprava na dva europska vijeća koja sam spomenula, bit će rasprava i na neformalnom sastanku e, lidera u, na samitu u Valeti kasnije ovaj tjedan oko mobiliziranja dodatne financijske podrške za Tursku i kroz proračun zajednice i kroz nacionalne doprinose. Dolazim sada do pitanja Zapadnog Balkana. E, tu su u značajnoj mjeri pojačani napori oko napori oko suradnje, uglavnom temeljem Luksemburške konferencije 8.10. i konferencije e, o istočno-mediteranskoj ruti migracija, a 25.10. su se e, lideri sastali, e, domaćin im je bio predsjednik komisije gospodin Juncker, oba ta sastanka kao i neki prethodni sastanci o kojima sam govorio, naglasili su potrebu za djelovanjem u Siriji i u susjednim zemljama koje su primili tako velike brojeve izbjeglica, oni su bili nekako prvo odredište tih valova izbjeglica koji su izašli iz Sirije. Isto tako, Istočni Balkan, znači od Istočnog Mediterana preko Turske do Zapadnog Balkana i tranzitnih zemalja i unutar Europske unije, mi smo radili na boljem načinu organizacije prihvata i e, ogošćavanja tih e, izbjeglica. E, sve te aktivnosti trebaju financijsku e, podršku, organizacijsku podršku, a i politički okvir. Zapadni Balkan i suradnja sa Zapadnim Balkanom tu imamo dvije glavne zadaće koje su rezultat tih različitih konferencija. S jedne strane je provedba praktičnih odluka e, o kojima je govorio gospodin Turk e, sa sastanka lidera u, koji je održan u Luksemburgu, na luksemburgskoj konferenciji. I kao drugo, kako bi se olakšala koordinacija i suradnja E, sa i među zemljama regije radi učinkovitog e, upravljanja tokovima izbjeglica. Mi radimo e, s našim kolegama i surađujemo s našim kolegama u Europskoj komisiji kako bismo mobilizirali odgovarajuću podršku za Srbiju i bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju temeljeno na ocjeni zajedničkih potreba jer pružanje hrane, higijenskih uvjeta i slično je ključno, a moramo osnažiti isto te svoje napore. Mislim da dobijamo i imamo i sada malo bolje rezultate po tom pitanju, imamo i bolju razmjenu informacija sa Europskom unijom od Grčke preko bivše Jugoslavenske republike Makedonije iz Albanije e, dosta je bilo e, kontakata na vanjskim granicama i zadovoljni smo da su Srbija i Hrvatska također osnažile svoje operativne mjere suradnje. Također, postoji veća solidarnost u podjeli tereta. Srbija se opredijelila za 3000 E, mjesta u prihvatilištima još osigurati uz onih 3000 na koje se već obvezala prošli tjedan i oni zaista ulažu velike napore. Snažno potičemo države članice da i one osnaže, e, podrže te napore naših partnera i da osiguraju pomoć u, u naturi E, mehanizmu civilne zaštite koji ima Unija, tu je, su neke ponude već dane, no mislim da bi se mogle još proširiti za druge ponuđene e, pomoći. Trajno se nastoji i bolje upravljati vanjskim granicama Europske unije kako bi se smanjio pritisak na tranzitne zemlje u Zapadnom Balkanu. O tome je bilo riječi među ministrima unutarnjih poslova upravo jučer na sastanku, a bit će riječi o tome i 4. prosinca u, kao priprema za vijeće u prosincu koje će isto govoriti o tim mjerama. Evo staću tu. Hvala vam na ovoj prilici. Hvala vam gospodine Lefler i sada ćemo čuti kolegu kolegicu iz glavne uprave NIR. Molim vas nekoliko minuta. Hvala vam. Govornici koji su govorili prije mene su vrlo jasno izložili stanje u regiji. Komisija jako dobro surađuje sa e, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u upravljanju izbjegličkom krizom. Zemlja s kojima su pokrenuti pregovori, za njih su pripremljeni i akcijski planovi u okviru poglavlja 24. Razvoj ove godine su doveli do čitavog niza mm, kratkoročnih i srednjeročnih mjera i to su dogovorili čelnici tih država na nedavnom sastanku 25. listopada. Tri zemlje na Zapadnom Balkanu su ravnopravno sudjelovale na tom e, sastanku sa čelnicima 18 malja članica i njihovi predstavnici sudjeluju u tjednim videokonferencijama koje se odvijaju svaki tjedan. Ključni izazovi za zemlje Zapadnog Balkana, posebice za Srbiju i za Makedoniju, su prije svega e, potreba da se ograniči sekundarno kretanje, zatim da se pruži utočište izbjeglicama i treće da se upravlja granicama i izbjegličkim tokovima što je bolje moguće. Naravno, potrebno je osigurati e, bolje postupke registracije i upravljanja granicama. Isto tako, nadolazeći zimski uvjeti će predstavljati još veću poteškoću za izbjeglice i znatni brojevi izbjeglica će trebati dobiti odgovarajući smještaj na toj ruti. 50 tisuća mjesta je u, namijenjeno u Grčkoj i još oko 30 tisuća na takozvanoj balkanskoj ruti. Srbija i Makedonija su e, rekle da su spremne ispuniti svoje zadatke, a komisija će pomoći tim vladama da ispune svoje odgovornosti u upravljanju granicama i tražiteljima azila i to kroz financijsku pomoć iz instrumenta za predpristupnu pomoć te naravno iz e, ureda EKO kako bi se odgovorilo na humanitarne potrebe. Nekoliko komentara o korištenju sredstava iz predpristupnog fonda IPA za tu svrhu. Dakle, imamo višegodišnje e, proračune i sada trenutačno radimo na mm, ponovnom definiranju prioriteta zajedno sa tim zemljama. Stoga ćemo mm, nastaviti poticati ulaganje u izgradnju kapaciteta. Uh, ured EKO i kao što je Kristijan uh, spomenuo, mehanizam civilnu zaštitu će također pružiti vlastitu potporu. Um, ovaj tjedan ćemo se sastati s ministrom Vulinom iz Srbije um, i razgovarat ćemo sa njime da vidimo što možemo učiniti kako bismo pomogli Srbiji u sljedećih nekoliko mjeseci. Znamo da je sada fokus na Srbiji i na Makedoniji, no svjesni smo toga da bi se rute mogle promijeniti. Stoga pozivamo sve zemlje u regiji da razviju planove za hitne izvanredne situacije koje bi se mogle dogoditi i u tim zemljama. Hvala vam. Hvala vam gospođo Vent. A kolege, evo malo da organiziramo raspravu. Najprije ćemo dati riječ predstavnicima nacionalnih parlamenta. Počet ćemo s gospodinom Duzinosom, on je predsjednik odbora za vanjske poslove iz Krčke. Molim vas samo da se držite vremena. Imate dvije i pol minute, svatko. Nije šala, previše se govornika javilo za riječ. Gospodine Duzinas, izvolite. Hvala vam. Ja imam profesionalnu e, deformaciju, budući da sam bio profesor na e, filozofije u Londonu. I htio bih dati nekoliko općih komentara. Ono što vidimo danas je e, zapravo rasplitanje funkcioniranja institucija u Europskoj uniji. I kad je riječ o ključnim aspektima institucionalne arhitekture poput Schengena i Dublina, ali i o povratu među etničkih napetosti što smo bili riješili, što je bio najveći uspjeh Europske unije u proteklih 40 do 50 godina. I čini mi se da dvije strategije pred koje smo stavljeni, jedna je dakle da se e, odbije taj priljev, to je strategija kojom će se kojom se izbjeglice gledaju kao neprijatelji, kao okupatori, kao netko tko dolazi ovamo mijenjati naše osnovne ideje. No, ti su ljudi, ti ljudi bježe, um, riskiraju svoje živote upravo kako bi pronašli svoj život. I upravljanje tim um, dotocima prema našim pravnim i moralnim obvezama je ključan zadatak. I stoga dopustite mi da vam iznesem šest ideja ili šest načela kronološkim redoslijedom koji bi trebali voditi odgovor Europske unije i zemalja članica, te zemalja na ruti Zapadnog Balkana. Poredat ću ih kronološki, s obzirom na dolazak svih ovih ljudi koji traže svoj život. Prvo, zahtjevi za azil bi trebali biti obrađeni izvan Europske unije, u mjeri u kojoj je to moguće pružiti pomoć Turskoj, Lib e, Jordanu, Libanonu je ključno. Drugo, za one osobe koji nisu obrađeni izvan Europske e, unije treba im ponuditi siguran dolazak. Postoji mnogo načina i kroz e, kontrolirane granične prijelaze, ali isto tako kroz korištenje dobrih, normalnih plovila. Ne možemo e, dopustiti da djeca putuju e, ovim čamcima koji se raspadaju. U, na Lesbosu više nemamo mjesta za pokapanje ljudi. Potpuna humanitarna pomoć, zatim ravnomjerna raspodjela u Europskoj uniji. Samo 115 izbjeglica je preseljeno i pronađeno je tek toliko mjesta. Zatim siguran e, prolaz kroz, zapadnu, kroz zemlje Zapadnog Balkana onih koji žele na zapad i na sjever Europe. I stvarno moram pohvaliti ono što sam čuo od predstavnika Srbije i Makedonije o e, humanitarnoj pomoći koju nude izbjeglicama. I na kraju riješiti uzroke ove izbjegličke krize. Ne možemo izvoziti oružja u zemlje u kojima se vode sukobi, zato što nam je bumerang to dolazak izbjeglica. I na kraju, zemlje Zapadnog Balkana su postale svjedoci ovog ogromnog izbjegličkog vala koji pokušava proći prema Europi. I taj put zapravo može postati put prijateljstva između zemalja Zapadnog Balkana. I mi u Grčkom parlamentu želimo vidjeti takvu, takvu suradnju u budućnosti. Hvala vam, molim vas da se držite e, dvije i pol minute, a sada gospodin iz e, Mađarske. Hvala vam. Želim najprije pozdraviti naše goste iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Dragi kolege, drago mi je da se ponovno sastajemo u Europskom parlamentu i želim zahvaliti našim organizatorima. Ove teme, proširenje, migracija i posrednički ratovi su sve su te to teme vrlo usko povezane i važno je o njima razgovarati. Ovdje govorimo o globalnim izazovima i smatram da bismo se najprije trebali pozabaviti uzrocima ovih problema. Nadamo se da će bečki proces koji je upravo započeo donijeti neke rezultate, a mi moramo učiniti sve što možemo kako bi taj proces bio uspješan. taj proces mora biti uključiv i jedino na taj način može dovesti do rezultata u kratkom vremenu. Što može učiniti Europska unija? Želim spomenuti pet stvari. Prvo, smatram da moramo kombinirati e, humanost i razum u našem pristupu. To je i naše europsko nasljedstvo. I ne bismo smjeli dozvoliti da nas slike iz medija prevagnu nad razumom. Druga stvar, moramo zadržati jedinstvo. Imamo određene sumnje kad je riječ o većinskom glasanju o ovim temama. Smatram da je nestrpljenje vrlo, nestrpljivost vrlo loš savjetnik Europskoj uniji kratkoročno gledano. Treće, ne podržavamo trajni mehanizam za raspodjelu izviglica, budući da to predstavlja pritisak naš, na naš nacionalni suverenitet i postavlja osnovna pitanja i o pravima samih migranata. Broj četiri se odnosi na zaštitu vanjskih e, granica. To je e, potreba i preduvjet svake zemlje članice. I predlažemo stvaranje granične službe Europske unije. To je ključno ako želimo spriječiti ovaj masovni ulazak eh, nezakonitih imigranata u Europu. Te na kraju moramo biti solidarni sa zemljama Zapadnog Balkana i sa Turskom. I tu ne mislim samo na financije. Naravno, financijska sredstva su važna. No, kao što je rekao makedonski ministar vanjskih poslova, gospodin eh, i moj prijatelj Popovski, ovo je vrijeme da potaknemo i damo zamah eh, postupku priširenja. I upravo sada i zbog ove najnovije izbjegličke krize moramo eh, pomoći tim zemljama. Hvala vam. 16. oktobra do včeraj 15. ure je v Slovenijo vstopilo 167. Nemamo prijevoda, prostite. Kar predstavlja izredno breme za državo s dvema milijonoma prebivalcev. Zato menim, da ima... Proteklih tjedana u Sloveniju je došlo e, preko 180 tisuća migranata. To je jako velik broj za tako malu zemlju. To je kriza, a ne izazovi. i to kažem namjerno jer ovdje se radi o velikim dimenzijama, a tih dimenzija moramo biti svjesni. Želim reći sljedeće, migracije su stalni proces, ali današnji migracijski tokovi nisu nešto što je samo po sebi razumljivo. Moramo odmah reagirati na to i biti vrlo učinkoviti pri tome Točno je da taj problem već postoji dugo vremena u različitim dijelovima Europe. Moramo odmah poduzeti mjere i moramo uzeti u obzir dobre prakse koje postoje u određenim državama članicama. To je jedna situacija s kojom se sve države Europske unije moraju suočiti neovisno o tome kako će migracijski tokovi djelovati na pojedine zemlje. Mjere na području migracijske politike i politike azila treba poduzeti odmah. 25. listopada su se europski političari složili oko toga da Slovenija u roku od tjedan dana dobije 400 graničnih policajaca, no dobila je u stvari samo 70. Dakle, mjere se ne provode. Sve države članice moraju biti uključene, treba nam razmjena informacija, moramo razminjivati informacije oko svojih sposobnosti primanja, moramo e, proširiti našu agenciju Frontex. Eh, vanjske granice treba osnažiti, osobito sada kada većina migranata dolazi u Europsku uniju. Moramo imati to pred očima na čemu se temelji Europska unija, a to je pravna država, naše vrijednosti, sigurnost. I to je nešto što nam omogućuje Schengen. Moramo dobro razmisliti kako ćemo u buduće djelovati. Moramo dobro razmisliti kako će Europska unija izgledati u buduće. Hoćemo li je zadržati i osnažiti ili ćemo je izložiti većim e, opasnostima. Uh, thank you, Mr. Chairman. Hvala vam. Austrija je i tranzitna zemlja, ali i zemlja koja prihvaća izbjeglice. Mm. jako je puno ljudi prešlo kroz Austrije mm, i otišlo prema Njemačkoj i Švedskoj, ali istovremeno je 80 tisuća osoba zatražilo azil u našoj zemlji, dakle to je popriličan broj. Mi smo gotovo na kraju balkanske rute, ali zapravo i ne. Mi e, s velikom pozornošću i brigom e, pratimo prihvaćanje e, tražitelja azila i u Austriji i Njemačkoj, dok Njemačka ne smanji svoje kapacitete, dakle koje su recimo prihvat oko 6 do 7 tisuća osoba, e, ako se dakle to e, dogodi, Austrija će morati učiniti isto, onda će to morati učiniti i Slovenija, Hrvatska i onda Grčka. Bojim se da će to samo dovesti do još veće krize na dolazećoj zimi. Neću sada mm, popisati dugačak popis mjera koje smatramo da bi trebalo pokrenuti. Spomenut ću ih tri. Mislim da bismo najprije trebali potaknuti stanovništvo da prihvati izbjeglice i tražitelje azilja, azila i da bi se trebala napraviti bolja razlika između gospodarskih migranata i izbjeglica. E, tu mislim i na mjere koje se odnose na e, repatriaciju tu mm, je potrebno i više propisa i više napora i to sve u interesu tražitelja azila. Druga stvar, upravljati vanjskim granicama. Mi smo doista impresionirani doprinosom Turske kad je riječ o ugošćivanju i pružanju skloništa i utočišta izbjeglicama, ali nismo isto tako impresionirani njihovom kontrolom granica. 70 tisuća e, osoba je prešla te granice, ali to je zapravo ništa naspram 7000 osoba koji svakoga dana prelazi Egejsko more. Stoga treba bolje kontrolirati vanjske granice i da, treba nam granična policija Europske unije, to je dugoročno. I na kraju moramo pružiti podršku mm, zemljama poput Turske, Jordana i Libanona i moja će stranka inzistirati u Austriji da se više sredstava e, da tim zemljama. Hvala. A sada riječ ima zastupnica Verducci iz talijanskog parlamenta. Grazie Presidente, innanzitutto per... Zastupnik Verducci. Hvala vam što ste pokrenuli ovako važan sastanak. Ovi strašni događaji u proteklih nekoliko mjeseci su napokon e, stavili u fokus da je Evropskoj uniji potrebna zajednička politika o migranciji. No, naravno, komisija strašno kasni. I u prošlosti se nije dovoljno bavila tom temom, te ostavljala brojne zemlje same da se snose s ovako velikim problemom. Između ostalog tu je riječ u Italiji. politička snaga Europe ovisni o, ovisi o njezinim moralima, moralima, vrijednostima. Temelji se na načelima solidarnosti. Bez tih načela Europa jednostavno ne bi postojala. Što se tiče balkanske rute, e, sastanak na vrhu 25. listopada je se osvrnuo na važne teme poput kontrole granica i kontrole priljeva e, e, izbjeglica, zatim borba protiv krijumčara ljudima. No još uvijek postoji rizik da to postanu mjere mm, za rješavanje hitnih situacija, ako se ne uvrste u dugoročne planove za um, dugoročne strategije za proširenje i odnose sa Turskom. Turska mora biti uh, partner Europske unije u upravljanju ovom izbjegličkom krizom. Osim toga smatram da, možemo, da moramo um, razgovarati i to je povezati europsku susjedsku politiku i o, migracijsku politiku. Mi smo kao talijanski senat o, odgovorili na savjetovanje o reformi susjedske politike. Istaknuli smo da ju je potrebno revidirati i da se e, mora, moraju uspostaviti bolji odnosi i sa partnerskim zemljama te sa susjedima, susjeda. To se posebice odnosi na susjed, na istočno susjedstvo. To naravno e, podrazumijeva i odnose sa Rusijom, te e, to se odnosi i na južno susjedstvo, jer trebamo razgovarati sa zemljama iz kojih izbjeglice dolaze. Tu naravno mislim na zemlje Sahela, Sahela subsaharske Afrike i e, roga Afrike. Što se tiče današnje teme, smatram da ne smemo zbog današnje teme zaboraviti e, krize na Mediteranu, to jest mediteranske rute, zato što zapravo od sredozemlja kreću onda i sve kopljene rute. Stoga, eto, da zaključim, mi tražimo reviziju uh, Dublinske uredbe koja jednostavno više ne funkcionira. Hvala vam. Uh, now I give the floor to Madame Knight. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Knight iz Litve. Hvala vam. Hoćete li malo slušati litvanski? Htjela bih iskoristiti ovu priliku i iskoristiti usluge naših prevoditelja. Drago nam je da je danas nama i predstavnik eh, agencije un eh, predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje te čelnici e, zemalja Zapadnog Balkana. E, cijenim pomoć Turske u rješavanju e, problema izbjeglica. Kao članica organizacije OECD znam koliko je Turska učinila i stvarno cijenim njihovu i pomoć i financijsku podršku kad je riječ o rješavanju problema izbjeglica, pružanja obrazovanja i tako dalje. No htjela bih postaviti jedno pitanje i to e, gospođi iz e, Turske. A pitanje se odnosi na krijumčare ljudima. Čini se da ti krijumčari koji predstavljaju e, ogromnu opasnost za ljude Izgleda da zapravo djeluju potpuno neometano. Smatrate li da bismo mogli surađivati na neki način i mm, ispriječiti ovaj ne, nečovječni biznis koji stvara toliko um, problema i stvara nepovjerenje između zemalja članica. Još bih uh, postavila pitanje gospodinu iz UNHCR-a. E, dakle, znamo da su Tursko izbjeglice ne samo iz Sirije, već i iz e, Iraka. U Libanonu i Jordanu su izbjeglice iz Pakistana. E, kampovi u kojima žive te izbjeglice u tim zemljama su prenapučeni i uvjeti su stvarno loši. A ti ljudi pokušavaju pobjeći od sukoba, od vjerskih i drugih protjerivanja. No, u izbjegličkim kampovima se suočavaju s istim stvarima i to posebice kad je riječ o kršćanima i ostalim etničkim ili vjerskim e, manjinama. Europska unija im mora pomoći. A sada pitanje za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Um, izbjegavamo govoriti o fenomenu progona kršćana, no vidimo da najviše izbjeglica dolazi upravo od tamo gdje je tolerantnost prema manjinama najmanja. Ljudi koji bježe iz Iraka i iz ostalih zemalja vjerojatno bježe od totalitarnih režima, a takvi će režimi predstavljati opasnost i za susjedne zemlje i za, cijelu, i za cijeli svijet. što vi mi mislite o tome? Hvala vam na pitanju. A sada predajem riječ Klodu Adamu iz e, Zastupničkog doma Luksemburga. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega bih htio zahvaliti govornicima u panel raspravi koji su opisali E, situaciju u svojim zemljama. Isto tako bih htio reći da se e, slažem sa gospodinom Aselbornom, e, ministrom vanjskih poslova, migracija azila Luksemburga. Mislim da smo sanjali europski san, ali smo pritom izgubili iz vida europske vrijednosti. Schengenski sporazum je prema mojem mišljenju jedan od najvećih uspjeha Europske unije e, je ugrožen. A isto smo svjesni brojnih novih ratova u Europi. E, pred nama političarima su novi izazovi. Prvo, zaštita ljudskih prava treba se smatrati obvezom, obvezom za sve, uključujući i poštivanje načela e, non reformana Isto tako pravo na čovječno e, postupanje, e, pravo na nerazdvajanje obitelji i tako dalje. Drugo, pitanje migracije i azila zahtijevaju zajednički odgovor, zajednički odbor Europske unije, ali i zajednički odgovor sa susjedima Europske unije, kao što je danas lijepo pokazano. Treće, ne postoji e, čudesno rješenje sa građanima, biračima moramo uložiti i ljudske i proračunske napore da bi se to riješilo. Nema drugog e, rješenja. Četiri, ne smijemo se vratiti nacionalizmu i zatvorenim granicama. To je nešto što nas je često dovelo do slijepe ulice čak i rata. U u ruin od rujna je Luksemburg zaprimio 364 zahtjeva za azil. Te brojke se možda čine malima s obzirom na e, brojke o kojima su govorili predstavnici Turske i Makedonije, ali ti ljudi žele ostati u e, u Luksemburgu, a broj stanovnika u Luksemburgu je 500 tisuća i kao luksemburžanin sam ja e, ponosan jer je anketa pokazala da 76% stanovnika je spremno prihvatiti izbjeglice, 68% e, njih iskazuje e, entuzijazam u pogledu prihvata izbjeglica. E, dakle, treba prihvatiti i e, podijeliti, odnosno raspodijeliti izbjeglice. To je naša zadaća. Ali isto tako e, treba diplomatski dijeliti na Bliskom istoku. To je i dalje jedna važna misija. Hvala. Thank you, Mr. Chairman. Refugee crisis e, Hvala. E, izbjeglička kriza je pokazala da postoji veliki problem. Europska unija ponekad ne zadovoljava očekivanja država članica. U različitim područjima gdje europske institucije imaju mandat i e, nadležnost za djelovanje. europske institucije su vrlo često zanemarile problem loše zaštićenih e, vanjskih granica. Godine, godinu za godinom imamo e, nelegalne, nezakonite migrante koji prelaze europske e, granice. Agencija koja je zadužena za zaštitu vanjskih gradnica nije obavila svoju zadaću u pogledu zaštite obveza koje proizlaze iz šengenskog sporazuma. E, I onako nije bilo dovoljno vremena, niti je bilo dovoljno sposobnosti da se e, riješi kriza na vrijeme. Osim toga, došlo je do pojave e, krajnje desnice i do njihovog jačanja. Svi svjedočimo opasnim posljedicama tog procesa. Stoga apeliram na kolege političare iz Europskog i nacionalnih parlamenta. Odnosno, imam pitanje za vas. Ne mislite li da bismo trebali uh, pokrenuti raspravu o tome kako bi europske institucije postale djelotvornije i odgovornije u uh, obavljanju svojih zadaća? Naš e, primarni interes je, je da osiguramo prikladnu razmjenu informacija između institucija i nacionalnih parlamenta. To bi nam omogućilo da budemo djelotvorni u praćenju i nadzoru provedbe e, obveza iz schengenskog sporazuma. Ne smijemo zaboraviti da države članice, a ne e, europske institucije su donositelji odluka o glavnim strateškim pitanjima koja se odnose na sigurnost i dobrobit naših ljudi. Hvala. Ja, vielen Dank, Hvala vam, e, predsjedniče. U natuknicama 17 točaka komisije je nešto što moramo bezuvjetno provesti. Niti jedna zemlja ne može se izvući iz toga, zavući u svoje puževe kućice i reći mene se to ne tiče Naše vanjske granice moramo dovesti pod bolju kontrolu. Kad govorimo o jugu, to danas nije glavna tema i tu sam mišljenja da trebamo e, treći stupanj naše e, pomorske misije aktivirati i boriti se protiv krimčarenja tamo. E, granica između Turske i Grčke, tu granicu treba zajednički dovesti pod kontrolu, jer ako ljudi odlaze iz Europske unije u smjeru u Makedonije, to pokazuje da smo zakazali. Jer odgovornost nije samo na Grčkoj, već to mora biti zajednički obnašana zadaća da kontroliramo tu našu granicu tamo. Turska je do sada dosta odradila u smislu smješta stotine tisuća izbjeglica, a i oni koji putuju po zemlji e, nisu izloženi neprijateljstvima, e, niti su instrumentalizirani u predizbornim kampanjama, to je nešto što vrijedi pohvaliti. Mi tamo financijski trebamo snažnije pomoći i brojke su već spomenute Mislim da Turskoj trebamo osigurati podršku na način da ljude može tamo bolje i na dulji rok zbrinuti. I sada dolazim i do točaka kritike. Moj e, pitanje Turskoj zastupnici, predstavnici, jer zar ne postoji e, u vašoj zemlji e, kazneno djelo koje zabranjuje trgovanje ljudima E, jer e, mislim da se tako nešto može protiv toga efektivno boriti, a i u lučkim gradovima e, neke stvari se ne mogu dogoditi, a da pritom strukture, administrativne državne strukture ne pomognu jer ljudi koji tamo napuštaju e, zemlju, to je i akt neprijateljstva prema Grčkoj. Ja vas doista pozivam da iskoristite sve mogućnosti i da spriječite da ljudi tamo nekontrolirano napuštaju zemlju, jer to e, ide protivno e, u odredbama sporazuma o readmisiji. Evo, to su konkretno točke koje sam želio spomenuti. Hvala. Prije svega solidarnost e, kolegama iz, Zapadnog Balkana i iz Turske. To su doista veliki problemi i treba iskazati solidarnost prema vama, kao što vi to činite prema nama. Kad je riječ o zakonitim rutama, to je nešto što je jako bitno i e, to je naša dužnost, mi to ne ostvarujemo i slažem se E, da je to problem i htio bih da čujete da je to tako. E, brojni ljudi e, žive u jako lošim uvjetima i doista je potrebna veća E, humanitarna pomoć. Mi to nismo osigurali ni vi u dostatnoj mjeri i to treba riješiti. I e, treće, hvala kolegici iz Srbije vezano uz e, IPU. Hvala i kolegama iz komisije koji su otvoreno izrekli to pitanje. Mislim da je bitno da stvari budu jasno izrečene. Na samitu je rečeno da će se 5 milijuna eura novih sredstava dati e, državama. A, čuli, a mislim da predstavnik e, relevantne službe e, je, može odgovoriti na to, a približava se zima, predviđeno je 96 milijuna um, potrebno je pružiti izravnu proračunsku potporu, jer kao, kao što znamo, dosta toga dolazi agencijama, a ne kao izravna proračunska potpora. E, kad je riječ o Makedoniji i Turski, Turskoj, iako se radi o e, čak i kada se radi o malim brojkama, da li se bavite programom e, preseljenja? Možete li barem na simboličkoj razini pristati na određeni e, doprinos? Dakle, to je moje pitanje za vas. A pitanje za Tursku. jasno, jasno vam je da je ovo pitanje političkog pregovaranja mm. e, na neki način vrlo osjetljivo e, kako te stvari izgledaju iz vaše perspektive. I na kraju, e, pitanje za grčke kolege. E, zašto ne postoji predsjednik Frontexa na granici između Makedonije i Grčke? Čini mi se da bi to bilo razumno. E, a to je isto tako i pitanje za ministra Popovskog. Ženevska konvencija iz 1950. 1951. godine je predviđena za druge okolnosti nakon e, užasa iz drugog svjetskog e, rata. A, radi se o priljevu e, velikog broja ljudi koji idu prema sjevernoj Europi zaljevske zemre. primjerice nikad nisu potpisale Ženevsku konvenciju i samim time uopće ne prihvaćaju sirijski izbjeglice unatoč tome što je njihova kultura prilično slična sirijskoj. E, izbjeglice koje dolaze u Srbiju su tranzitni izbjeglice, ne traže azil u Srbiji. stoga e, ne čudi da vlada i stanovništvo nisu e, ogorčeni na tu situaciju. Nije li sada vrijeme da razumno razmislimo o e, reviziji te ženevske konvencije. E, ta europska politika od zgora prema dolje e, zapravo znači možda da mi na neki način dajemo poklon onima iz moje zemlje, poklon onima iz moje zemlje koji žele da Britanija napusti Europsku uniju. Isto tako neki kažu da je ovo način da se um, radikalni borci infiltriraju na europski teritorij. Neki tvrde da je to manja prijetnja. Možete li pojasniti tko, eh, zašto i u kojim brojkama o kojim brojkama se radi i zašto nismo više o tome čuli u našim medijima. Također se tvrdi da je potrebno riješiti e, građanski rat u Siriji. Međutim, e, Turska i Saudijska Arabija su zapravo pružili potporu isključivo jednoj strani u sirijskom e, ratu, a mislim da je bitno da različite sile, uključujući i vladu u Damasku, sjednu zajedno i pokušaju pronaći rješenje. Europska unija ne može pronaći rješenje za sve sukobe i ratove e, u svijetu. Like to Molim da se usredotočite e, i držite zadanog vremena od minute i pol, jer vrijeme nam ističe i moramo dati priliku gostima da, odgo, e, da daju odgovore. I uvijek moram ponavljati te neugodne činjenice. Gospodin Vajgl je sljedeći. Britko če si moramo danes priznati tukaj Zaista je tužno da danas moramo priznati, naime, predsjednici Europskog parlamenta i predsjednici nacionalnih parlamenta da ne znamo kako riješiti taj problem i nemamo pojma kako će se taj problem dalje razvijati. Mi ćemo, mi gledamo u Njemačku i druge zemlje najveći broj, koji su primili najveći broj izbjeglica i čekamo na to kad će te zemlje zatvoriti svoje granice i zatim ćemo razmišljati o tome kako ćemo mi reagirati. Mislim da nam je potrebna vizija, trebamo gledati prema budućnosti. Mislim da nam trebaju politička rješenja problema. Pa ne može biti da Europa samo gleda e, kako se Rusija i Sjedinjene države ne mogu dogovoriti oko Sirije. Mislim da Europska unija treba odigrati aktivniju ulogu. Jer kada se radi o nestabilnoj Libiji ili o katastrofalnoj situaciji u Iraku. Danas smo govorili o vrijednostima, o susjećanju, o multikulturalnosti, o poštovanju različitosti no što je ona temeljna vrijednost? Mir, e, poštovanje ljudskog života. Mislim da je točno da naše građani i građanke očekuju od europske politike da Europska unija politički riješi i učinkovitije riješi probleme. Hvala. Svega bih željela dobrodošlicu našim gostima. Želim vas, želio bih vam zahvaliti na svim informacijama koje ste dali. Imam pitanje za e, predstavnicu Turske. Htjela bih reći da e, je Turska i dalje e, predstavlja vrata za izbjeglice, vrata prema Europi na tisuće osoba, 20 tisuća osoba prolaze e, kroz grčke otoke i grčku obalu. Imam pitanje. Slika koju imamo u novinama i, a i migranti, odnosno izbjeglice koji dolaze na grčke otoke. Čini nam se da oni prolaze bez ikakve kontrole. Možete li objasniti zašto nema nikakve kontrole i što planirate napraviti u kontekstu suradnje s Europske unije? bili bio problem e, da se uspostavi e, stalno predstavništvo Europske unije u Turskoj i to u kurdskom dijelu. Rekli ste da bi trebalo biti 5000 izbjeglica e, koje će doći e, iz e, Turske u kratkom vremenu. Kapaciteti koji postaje na Balkanu, zapadnom Balkanu nisu dostatni. Potreb, potreban je financijski doprinos i pomoć tim zemljama, za Grčku i za druge zemlje, kako bi te zemlje mogle zbrinuti izbjeglice tijekom zime. Mislite li da je taj cilj realističan. Hvala. Um, Hvala. E, dakle, sada kada su dodatna sredstva odobrena Turskoj, koje će dodatne mjere osigurati za izbjeglice? I e, što će se dogoditi kada se u proljeće e, popravi, kada se vrijeme popravi iduće proljeće? Ova sredstva bi trebala poboljšati situaciju na turskim e, granicama. Ali na samitu gdje je dogovoren financijski e, paket se paralelno govorilo o tome da će Turska se pridružiti e, Schengenu, a dakle istovremeno se govori o otklanjanju graničnih kontrola koje su uvjet za tursko članstvo. Kad je riječ o ženskoj ženevskoj e, kriterij, e, konvenciji čini se da neke zemlje zapravo e, snižavaju kriterije za definiranje određene zemlje sigurno i broj i isto tako brojni migranti iz takozvanih sigurnih zemalja sada pokušavaju ući u Ujedinjenu kraljevinu. Dakle, imam e, pitanje za francuske vlasti, zašto oni zapravo ne e, primjenjuju Ženevsku konvenciju iz 51. i e, protokol iz 67. godine? Thank you, Mr. Chairman. Thank you for uh, letting Norway be a part of this. Uh, hvala gospodine predsjedavajući, hvala što ste omogućili Norveškoj da sudjeluje na ovom sastanku ne kažem da... Pitanje koje si moramo postaviti kada govorimo o ovoj tragediji je tko će obnoviti Siriju. Danas najsposobniji muškarci i žene napuštaju tu zemlju, a onda trebamo se pozabaviti i uh, uzorcima tog sukoba. Uh, spomenut ću neke od njih. E, nepoštovanje manjinskih prava, nema tolerancije za podjelu vlasti, e, nema slobode vrijednosti, nema jednakosti spolova i e, religija je prevažna u svakodnevnom životu. To dovodi do toga da nema zajedničkih vrijednosti, zajedničke svrhe, nema jednakosti i nema pluralizma. To je dovelo do građanskog rata ali građanski rat e, ne dovodi do toga da građani trajno e, napuštaju svoju zemlju, pa se vraća na početno pitanje ko će obnoviti Siriju kad rat završi. A isto tako imamo i zemlje na Bliskom istoku i u Africi gdje e, postoji veliki prirodni prirast pa e, postoji mogućnost da će stanovnici Malija, Sudana i e, brojnih drugih afričkih zemalja početi e, dolaziti u Europu iz istih razloga. Dakle, trebamo se pozabaviti uzorcima situacije u Siriji i ne možemo imati dakle te trajne imigrante iz Sirije u Europi jer tko će se vratiti onda u Siriju i obnoviti e, tu zemlju. Mi im moramo pomoći da e, obnove vlastitu zemlju jer ovo nije rješenje, trajno e, rješenje, već privremeno rješenje koje nije dobro za naše zemlje. Hvala. Budući da hrvatski zastupnici zbog izbora nisu ovdje, samo bih eh, htio reći nekoliko stvari. Eh, više od 350 ljudi u protekla dva mjeseca prošlo kroz Hrvatsku. Ono što je eh, važno pitanje je dobra koordinacija i suradnja između svih zemalja koje su dio rute. Naravno, bitna je suradnja i sa UNHCR-om i suradnja ministara pravosuđa. Bitno je da ta suradnja bude dobra kako ne bi bilo iznenađenja, kako ti ljudi kad dođu na granice ne bi došli na nove prepreke i kako bismo e, stvorili e, dobre, prihvatljive uvjete za izbjeglice s obzirom na dolazak e, zime. Kad je riječ o kvalifikaciji ljudi koji dolaze, dvije dvije trećine bi se mogle smatrati izbjeglicama, a jedna trećina bi se mogla smatrati ekonomskim migrantima, migrantima otprilike. Ovo je lijepa rečenica, 250 tisuća je prošlo kroz vašu zemlju, e, znači razlika je u odnosu na to jeste li ih primili ili su prošli kroz zemlju. Gospođa Karaca. Grazie per aver organizzato questo incontro. Hvala što ste organizirali ovaj sastanak sa predstavnicima vlada Makedonije, Srbije i Turske. Mislim da je da su ovakvi sastanci vrlo bitni za nas iz nacionalnih parlamenata koji nemamo vrlo često prilike čuti što se točno događa Glas talijanskog parlamenta e, jest za to da se revidira dublinska, dublinska uredba. kako bismo bolje upravljali problemima migracije u EU. Naši sporazumi, naši programi istraživanja i obrazovanja su nastali u jednoj Europi koja više ne postoji. Budući da imamo ovaj problem migracije, smatram da bismo morali uključiti i kulturološki gledano i u obrazovanje e, ljude koji dolaze u Europsku uniju, jer na ovaj način ispada kao da je ovo nekakav birokratski problem koji zapravo je problem nekog drugog. Treća stvar se odnosi e, na odnos između središnje i lokalne vlade. U Italiji imamo i organizacijski problem kad je riječ kod prihvata. Namjere međunarodnih organizacija jest organizirati prihvat, a onda na lokalnoj razini postoji problem organizacije i sredstava, ali i suživota sa lokalnim stanovništvom. Iz toga bih voljela čuti vaše mišljenje o tome kako se e, ti problemi rješavaju u vašim zemljama. Ako smijem i ja. Ne, EPD ne. I on se još, ne znam je da što, javio se. Mi smo raspravljali o pregovorima koji su se odvijale između Europske unije i Turske i da Turska doprinosi rješavanju problema migracija. Predloženo je da postoje zajedničke obhodnje obalne straže Grčke i Turske, ali to nema značenja jer nezakoniti e, migranti se ne napuštaju na međunarodni, u međunarodnim vodama. Njih, ih se šalje iz Turske obale prema grčkim otocima. Ako mislite da je to nešto što smo mi umislili, pogledate jednu tursku web stranicu gdje se objavljuje 450 slika i iz tih slika možete vidjeti da nasuprot Grčkog otoka postoji jedna baza koja promiče i šalje nezakonite imigrante u Grčku. Oni koriste one gumene čamce koje transportiraju e, e, ljude u Grčku, stavljaju motore na njih ukrcavaju ih i šalju se u, prema Grčkoj svakih 15-20 e, minuta. I zato mi imamo toliko migranata koji dolaze u Grčku. A to sve toleriraju turska tijela. I ako uzmemo u obzir da svaki od tih e, imigranata plaća oko 1500 eura, onda <clears throat> e, vidimo koliko tog novca ulazi u džepove turskih e, vlasti. Ako se želimo suočiti e, na pravi način, onda trebamo e, pomoći Turskoj da kontrolira svoje granice, a Grčka isto treba moći kontrolirati svoje granice. To je rješenje problema, a sve drugo je samo <clears throat> način da se pomoći Turskoj da iskoristi tu situaciju. Dopustite i meni da na kraju kažem nešto upravo u odnosu na zadnju točku. E, Turska e, radi u odnosu na Grčku to što Makedonija radi u odnosu na Grčku, što Srbija radi u odnosu na Makedoniju, što Hrvatska radi u odnosu na Srbiju i Slovenija u odnosu na Hrvatsku. To je jedan lanac. U tom smislu moram e, reći ili razbimo taj lanac na svim e, mjestima ili moramo imati razumijevanja i za Tursku jer Turska već 3-4 e, godine ima 2 do 2,5 milijuna izbjeglica a mi nismo dovoljno dali podršku države članice Europske unije su svoja sredstva za, za namjenice i slično smanjili različiti su postoci koji pridonose različite zemlje, to su činjenice, a moramo vidjeti situaciju u Libanonu, u Jordanu i tako dalje, u tim drugim zemljama gdje je slična e, situacija, slični problemi. Ja mislim da mi ne želimo vidjeti e, taj lanac e, događanja e, i moramo naći rješenje koje će razbiti taj lanac. Naravno to će koštati dosta novca. Da smo možda prije pola godine to napravili možda bi manje koštalo svako e, je kritičan u odnosu na tursko članstvo u Europskoj uniji, ali ja e, u ovom pitanju imam razumijevanja za, Turskoj, za Tursku. I tu nam treba koordinacija, e, to nam treba rješenje i da ta obalna straža bude zajednički financirana i da sve ove stvari kao što je damenski postupak vanjske granice tu mislim da, da nije pravedno da Europa se izvuče iz svih tih e, događanja. Pitanje granične kontrole, e, hotspotova, e, države, balkanske zemlje, one koje jesu i koje nisu države članice. Imamo tu i stotine tisuća mjesta koje e, trebaju smještaj. U svakom slučaju važno je da je to sve povezano jedno s drugim i mislim da nema smisla upirati prstom ko je kriv. 4 e, milijuna izbjeglica u kampovima u Turskoj, zatim 7-8 milijuna izbjeglica u, u u Siriji i Iraku koji su unutar zemlje tamo raseljeni. Ako bečki razgovori ne urode uspjehom, ako Amerikanci, Rusi i zemlje regije ne dođu do zajedničkog stajališta, to će ići tako dalje. Jer mi e, diskutiramo samo o simptomima, no završetak rata je jedini način da se riješi uzrok. I taj uzrok trebamo rješavati. Mi možemo zaboraviti neke dosadašnje političke predođbe. Turska po pitanjima e, pravne države nije napravila e, e, napredak i da sada onda u ovoj situaciji ne razgovaramo zbog toga s Turskom, to <laughs> nema nikakvog smisla. Mi moramo u tom kontekstu raditi izravno na rješenju pitanja jer na Bliskom istoku e, se e, događa nešto što možemo usporediti sa 30-godišnjim ratom u Europi u 17. stoljeću gdje e, stanovništvo Njemačke smanjilo se sa 16 na 8 milijuna stanovnika u to vrijeme zbog gladi, zbog rata i zbog svega ostaloga. E, ali bi svega je bio protestantizam i katolicizam. To je sve bila borba za regionalnu moć. E, dakle, ako se to e, ne razbije, imat će to svoje posljedice iz tog razloga je to odlučujuća točka. I ako sve drugo možemo samo ograničiti, možemo to iskontrolirati, ali ne i riješiti. I stoga bečki razgovori koji se e, orijentiraju e, prema doista moraju, nužno je da to bude, e, da oni završe uspješno, jer inače nećemo moći riješiti niti libijsko pitanje, a da ne govorimo o svim izbjeglicama koji će dolaziti iz svih tih dijelova svijeta, iz Afrike i tako dalje. Jer e, mi moramo gledati na tu, tu, taj spoj između uzroka i, i razloga bijega i posljedica i moramo osigurati e, da, da se nešto učini po tim pitanju. Mi moramo priori, promijeniti prioritete naše politike na svim razinama jer u protivnom niti jedna europska zemlja neće moći udovoljiti tim izazovima. E, znači ne funkcionira pristup gdje se samo gleda koliko još novca možemo dobiti za ovo ili za ono. Ako nemamo snage za e, diskusiju na svim političkim razinama za postavljanje prioriteta, e, lako je reći Europa je kriva, ali no, Europa nije, nije sama kriva za to. To nije sukob koji možemo sami riješiti, samostalno riješiti. Niti to može nizozemska, niti mađarska, niti njemačka i to moramo biti svjesni. Mi moramo reći i to vam želim reći i kolegama u nacionalnim parlamentima e, tadašnji e, talijanski povjerenik Fratini je predložio da se Zapadni Balkan proglasi sigurnim zemljama porijekla. E, I to su države članice tada odbile. Prije 4-5 godina kada se pojavila lampeduza, e, komisija je predložila da se e, uvedu kvote u nacionalnim e, zemljama je tako nešto odbijeno, pa uključujući i moju zemlju, tek ovo proljeće se pristalo. A da smo to učinili prije 4-5 godina, E, onda bi situacija bila drugačija, malo bi i riješili neke teškoće. To e, treba i imati na umu kad se kaže da je Europa kriva. Bilo je tu prijedloga, pa sve do rujna ove godine ministri unutarnjih e, poslova su protivno ugovoru nisu provodili načele, načela ugovora. i tu su svih 28 bili suglasni u tome. To je još jedan od uzroka zbog kojih danas imamo e, tu situaciju kako imamo. Slično i sa financijskom krizom gdje e, se na sličan način e, omogućilo da se ta kriza dogodi na neki način. Srčna hvala. E, kojim redoslijedom ste počeli, pa da tako i završimo. Machen wir die andere Reihenfolge. Wer ist angefangen? Napravimo drugim redoslijedom. Ko je bio započeo? E, dann fangen wir mit, e, mit Herrn Leffler an. Počet ćemo sa gospodinom Lefflerom. Christian. Thank you, Chair. Um, we, we've heard many diverse comments. And I'm... Hvala vam. Čuli smo dosta različitih komentara i neću moći se osvrnuti na sve naravno. E, vidjeli smo da su naglašena određena važna pitanja i neki e, postoje tu i određene kontradikcije i e, miješanje pojmova, primjerice migranata i izbjeglicama. Čuli smo insinuacije i kritike da Europska unija odbija i vraća izbjeglice s naših granica. To je pogrešno. Imamo pravnu i moralnu obvezu prihvaćati izbjeglice i to i činimo. Ima ih jako puno, pa je to teško. No potrebno, nam je, potrebno je razlikovati njih od ekonomskih migranata. Ekonomski migranti traže bolji život, što je razumljivo, ali oni nisu u istoj, e, nemaju istu potrebu za zaštitom. Ako e, zbunjujemo, ako miješamo te dvije kategorije, onda miješamo i načine da se e, to, kako da se s njima postupa. Imamo i E, načine kroz Dublinsku konvenciju imamo snažnije obvezujuće programe podjele tereta, no isto tako e, želimo e, nametnuti i mehanizam premještanja. Znači ne postoje ne postoje suglasje čak ni ovdje u parlamentu, ne postoji jasna vizija E, među državama članicama kako riješiti ovo pitanje. Postoje određeni prijedlozi koje je dala Europska komisija kao odgovor na sadašnju krizu, kao što je gospodin Brok, predsjedatelj, spomenuo. Mi smo željeli to i prije nekoliko godina učiniti, no nije bilo interesa za to. Kad se postavlja pitanje zašto reagirate tako kasno i tako sporo, ako pogledate situaciju u vašim vlastitim zemljama, neke od vas koji su se javili, vi znate da su se neke aktivnosti poduzele i neke predložile, ali e, to nisu popratile države članice u južnom Mediteranu, jugoistočnom Mediteranu, na drugim hotspotovima tijekom godina. Mi smo e, izgrađivali svoje djelovanje, nastavili smo izgrađivati djelovanje, mobilizirali smo financiranje na neviđenoj razini do sada. Ako pogledate financiranje izvrljiće krize, to je više od 9 milijardi eura ako kombinirate sve što je uloženo da se riješe korenski uzroci, da se riješe pitanja prihvata, tranzita, e, pomorskih misija na Mediteranu i neka druga pitanja. Znači već smo na 9 milijardi eura mi smo najveći drugi uplatitelj e, i e, mi kao Europska unija u UNHCR i e, naravno ovisni, ovisi sve o konkretnim proračunima područja koje su spomenuti. Ja znam da vremena baš nema pa neću još puno komentirati, ali daću jedan komentar. U, čuli smo nešto o kulturnom E, čišćenju ili vjerskom e, čišćenju na dijelovima e, Bliskog istoka. To je nešto što se doista događa, što je nešto što je vrlo žalostan razvoj situacije koje pokušavamo riješiti. No ako govorimo o kulturnoj raznolikosti i međureligijskoj raznolikosti, onda trebamo postaviti dobar primjer i vidjeti što možemo osigurati u Europi e, kad vidimo da ti ljudi bježe od očene situacije u svojim zemljama. Hvala. Hvala vam gospodine Brock, vidjeli su mi se vaši e, zaključci. Mislim da ste vrlo dobro analizirali situaciju. Nekoliko komentara. Mislim da e, ovaj fenomen neće stati. Europa je sad napokon shvatila da se to događa i drugi kontinenti se sa time suočavaju na dnevnoj bazi. Došlo je vrijeme da se Europa s time e, suoči. I mogu vam zajamčiti da svi vrlo pažljivo gledaju što se događa u Europi. I moramo paziti na to zato što mm, vrijednost mjera koje se poduzimaju u Europi će imati ogromne posljedice i drugdje. Druga stvar, e, ovo je kriza i trebamo krizni odgovor. No u svakoj krizi postoji i mogućnost. Ja sam ohrabren činjenicom da e, su ljudi pokazali toliko solidarnosti u Europi. I mm, mislim da moramo e, raditi na tome. Prometba zakona i policija jako puno E, jako veliki naglasak se stavlja na to, borba protiv krijumčara i sigurnost neće se ostvariti ako je ne bude pratila snažna humanitarna dimenzija, dimenzija vladavine prava i dimenzija vrijednosti i zaštite. Mnogim dijelovima svijeta se pokazalo da e, sve to treba kombinirati. Na pitanje gospođe iz Litve. Kada pogledate sukobe u Siriji i Iraku, mm, to su sukobi na više razina i mislim da bi bilo pogrešno identificirati samo jedan uzrok ili jedan razlog. Mislim da su ti sukobi složeni od toga. I to posebno kad gledamo preko 4 e, milijuna izbjeglica koje se nalaze u susjednim zemljama. Oni su otišli zbog čitavog niza razloga, kršenja ljudskih prava, progona, um, činjenice da bježe od terorizma i ekstremizma. Mislim da je to odgovor kolegi iz Velike Britanije. Moramo biti svjesni da izbjeglice e, bježe od terorizma i od sukoba. I mislim da je gospodin Tenok iz Velike Britanije spomenuo da Mm, ženevska konvencija iz 1951. je rođena mm, kao konvencija za razdoblje nakon drugog svjetskog rata. Ja moram reći da ta konvencija je rođena iz iskustva masovnog premještana, ljudi na kontinentu. Ponekad to zaboravljamo. Uoči drugog svjetskog rata milijuni ljudi u Europi su se selili i upravo je u tom kontekstu donesena Ženevska konvencija iz 1951. A kad je riječ o Siriji, jako je važno i to svi znamo da bi se većina Sirijaca htjela vratiti jednom kada dođe do političkog rješenja ovog sukoba. I naše iskustvo u mnogim zemljama jest da se izbjeglice uglavnom žele vratiti. Bečki razgovori, to jest razgovori u Beču, ja se nadam da će e, dovesti do napretka jer stvarno nam treba političko rješenje ovog sukoba. I na kraju, u svakome od nas e, postoji netko koje je, dakle, kojemu je netko u obitelji bio migrant ili izbjeglica. I bojim se da vrlo često zaboravljamo taj detalj kada se bavimo današnjim, današnjim stvarnošću. Hvala vam. Najprije bih e, zahvalila e, gostima iz e, Litve što su se osvrnuli na krijumčare. Da, naravno, jako je važno boriti se protiv krijumčara ljudima i tursk, turske institucije stvarno pokušavaju raditi sve što mogu. Možda se ne sjećate, u prosincu i u siječnju imali smo priču o takozvanim brodovima duhovima i turska obalna straža je stvarno pokušavala spriječiti da takvi brodovi napuste turske luke. Danas nemamo više e, brodova duhova, no krijumčari su se snašli i pronašli druge kanale, sada koriste male čamce. Sigurnosne mjere su jako važne i na tome moramo jako puno raditi, ali sigurnosne mjere nisu dovoljne. Moramo riješiti uzroke tih problema a to je sirijska kriza danas ili sutra neka druga kriza. I htjela bih vas podsjetiti da kapaciteti turskih institucija koji se bave upravljanjem granicama e, ili e, borbom protiv krijumčara ljudima, da bi njihove kapacitete trebalo e, osnažiti. Znate da granicu na Egejskom moru nije lako kontrolirati i nije lako e, pronaći sve krijumčare. Osim toga postoje određeni, e, zapravo došlo je i do mm, vraćanja određenih brodova na Egeskom moru, a e, postoje izvještaj Amnesty International, molim vas da to pročitate. I na kraju jako dobro surađujemo s Europolom u borbi protiv krijumčara ljudima. I moj posljednji komentar danas je da mi je stvarno drago da vidim da postoji sve veća svijest Europske unije o tom problemu i da nedavni dolazak izbjeglica u Europi je bilo ono što je zapravo pokrenulo reakcije. E, nažalost, smrti u Egejskom moru su također dovele do E, podizanja svijesti. Naravno, to je sve poprilično zakasnilo i ako doista želimo pomoći, moramo e, ravnomjerno rasporediti teret. Jedan britanski parlamentarac je pitao e, da li mi želimo premještanje izbjeglica. Da, naravno da da ali to je jako važno jer ćemo na taj način pokazati solidarnost. Može to biti pet, deset, tisuća, jedna tisuća, to nije bitno, ali to je jako važno ako želimo pokazati odgovornost i e, ravnomjernu raspodjelu tereta. Hvala vam. Thank you very much for this opportunity. I will... Hvala vam na ovoj prilici. Ja ću se koncentrirati na tri pitanja. E, zastupnici nacionalnih parlamenta su spomenuli da je Dublinska uredba veliki e, izazov budući da se Europska unija znatno promijenila od e, uspostave tih propisa. U načelu da, to je istina, ali mm, istovremeno imamo zajednički interes kojeg treba obraniti, to je dakle sigurnost, mir i obrana onih koje treba zaštititi. Stoga, svako od nas ima svoju izbornu jedinicu Moram vam reći da se u Makedoniji to odrazilo na strašan način zato što je infrastruktura pod ogromnim pritiskom, troškovi su jako veliki, ali naši glasovi su tek jedna desetina um, od onoga što se događa u zemljama koje ugošćuju na milijune ljudi, poput Turske ili, na primjer, zemalja koje prihvaćaju izbjeglice, to su Njemačka, Švedska, Austrija, koje moraju smisliti dugoročna rješenja koja nisu samo tranzitne zemlje. Što se tiče strategije, do sada smo samo prebacivali odgovornost ako slušate argumente e, svih nas i nitko zapravo nema ispriku. Turska je pod pritiskom i ona kaže da već godinama upozorava da će doći do problema. I sada kad je došlo do problema vidimo da imamo strategiju koja mm, nije primjerena za rješavanje problema dokle god taj problem ne eskalira. Ako pogledate Grčku, moju zemlju, ako pogledate Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, svi ćemo mi mm, prihvatiti određeni dio tereta, e, problema kojeg nismo prouzrokovali. Dakle, tu je već veliki izazov e, iz sukob u Siriji i nestabilnost u cijeloj regiji. Zatim spomenuli smo i diferencijaciju. Jedan od e, zastupnika spomenuo i e, sigurnosne probleme, to su dakle strani borci koji su identificirani u tim skupinama. Dakle, statistički gledano, gotovo pol milijuna ljudi koje je ušlo u Makedoniju i krenulo dalje prema zapadnim zemljama Europe, većina su muškarci u dobi od 20 do 40 godina. E, imamo problema u registraciji, pogotovo ovo ljeto kada je 12.000 ljudi bilo na našim granicama. Ogroman međunarodni pritisak je bio da te ljude pustimo a fizički je bilo nemoguće registrirati sve. Bog zna koliko ih je i u kojem obliku došlo do zapadne Europe. Problem s kojim smo se mi suočili bio je ili e, zaustaviti bilo kakav prelazak granice i ulazak u zemlju, to je nemoguće. I opet s druge strane ne možemo e, reći da smo sve registrirali, to je bilo nemoguće. A što je s posljedicama? Registracija je potrebna i zbog ovih razloga. Osim toga postoje tvrdnje da su da neki koji su prešli e, granicu, dakle sudjeluju u sukobu. Nemamo, ne uzimamo otiske mm, i u principu zapravo ne možemo točno reći tko je sve ušao u e, Europu. I na kraju ako ne budemo mm, promijenili strategiju i odustali napokon od prebacivanja odgovornosti i e, napokon prihvatili ideju da ćemo da moramo ravnomjerno raspodijeliti teret, ništa od ovoga nećemo riješiti. Nas ne brine tranzit. Nas mnogo više brine uzrok problema. Ako ne budemo riješili uzroke tih problema, ni jedna od ovih zemalja koja se nalazi na migrantskoj ruti, neće moći rješavati ove probleme dugoročno. Hvala vam. Thank you, Mr. Brock. While waiting for the Hvala vam, gospodine Brock. Dok čekamo političko e, rješenje kojem se svi nadamo, Srbija je spremna iskoristiti sve kapacitete i zajedno s ostalim zemljama u regiji, pomoći u boljoj kontroli i upravljanju ovom krizom. Ovo je zajednički cilj Europske unije i nas zemalja koje bismo željeli postati dijelom Europske unije. Solidarnost je neophodna i nastavit ćemo e, raditi u skladu s tim načelom te raditi na premještanju izbjeglica. No, još jednom ponavljam ono što sam rekla o financijskoj pomoći i nadam se da će e, ovaj odbor to razumjeti i podržati nas u našim zahtjevima. Hvala vam. Hvala vam svima što ste došli na ovaj sastanak i na sudjelovanju u ovoj raspravi meni je bilo vrlo korisno da razumijem na koji način je najbolje djelovati. Najvažnije je da surađujemo i sa zemljama članicama Europske unije i sa zemljama nečlanicama. To je jedini način da se riješi ovaj problem, a ovaj problem nije normalan problem. I to je dugotrajan problem, čije ćemo posljedice još dugo osjećati. Hvala vam što ste nam pomogli u pronalasku rješenja. A sada idemo na ručak. Mm, povest ćemo vas na 12. kat. I želim vam svima e, dobar tek i vidimo se kasnije.